Chers collègues, je vous propose de rejoindre vos places respectives. Molim vas da zauzmete mjesta. E, odmah ćemo početi radom. Naravno imamo obiman program danas. Počet ćemo sa točkom 14 e, od jučer, koju jučer nismo mogli pokriti e, zbog materijalnih razloga. To je e, solidarnost i novi fond za mladež. Dajem riječ kolegi Mateu Bjankiju. Hvala vam predsjedavajući. Uvaženi članovi odbora regija, za mene je iznimna čast da sam danas ovdje i e, da vam predstavim moje mišljenje. E, moje mišljenje je već jednoglasno usvojeno u odboru SEDEX. Ja se nadam da će e, na isti način biti usvojeno ovdje na plenarnom zasjedanju. Budući da nisam dobio nikakav amandman, iskoristio bih ovu priliku za podržavanje mišljenja. Ovo je mišljenje pripremljeno na prijedlog komisije o osnivanju snaga podrške te na um, novu strategiju Europske unije za mlade u Europi. Um, mišljenje je izrazito uh, lokalno. Ja sam htio istaknuti koliko je važno da uh, projekti uh, volontiranja moraju ispunjavati potrebe lokalne potrebe. Zbog toga smatram da lokalne zajednice moraju definirati jasne kriterije za prihvaćanje mm, projekta volontiranja u okviru Europskog tijela solidarnosti. Prilikom pripreme mišljenja uspjela, uspio sam se e, sastati i sa zastupnicima Europskog parlamenta i zaključili smo da e, ova inicijativa treba biti provedena. Želimo osnažiti volontiranje na lokalnoj razini. Mnogi e, mladi bi trebali sudjelovati u projektima volontiranja na lokalnoj razini jer se na taj način između ostalog može ispriječiti premještanje iz ruralnih područja u urbana područja. Zatim to je jedan od odgovora e, na novu strategiju Europske unije za mlade. E, želimo uvesti i figuru EU e, koordinatora za mlade. On će moći kontaktirati, to jest neće moći kontaktirati baš sve predstavnike regije, zato mi smatramo da bismo u, u odboru regija trebali to podržati i pomoći i taj će koordinator zapravo biti glasnogovornik svih društvenih potreba na lokalnoj razini, a svega onoga što se tiče mladi. Isto tako želimo istaknuti da dimenziju mladih treba uključiti u sve europske politike te potaknuti e, ulogu javnih i privatnih tijela na lokalnoj, e, regionalnoj i nacionalnoj razini. Zato što su to ljudi koji zapravo najbolje poznaju potrebe vlastita teritorija. Zbog toga želimo ostvariti veliku uključivost naših mladi, mladih ljudi, zbog toga što na njima počiva i budućnost naših regija i država. I zbog toga je iznimno važno uključiti lokalna i regionalna e, tijela. Isto tako jako je dobro da se dodaju oznake kvalitete za projekte i da projekti budu učinkoviti, a učinkoviti će biti i oni projekti koji se provode sa sportskim organizacijama kako bi se mlade naviklo da cijelog života postupaju na solidaran način. Hvala lijepa. Imamo li komentara za opću raspravu? E, dolazimo do amandmana kojih nema. E, imamo konačno glasanje. Tko je za mišljenje? Tko je protiv? Suzdržani? Mišljenje je jednoglasno usvojeno. Hvala lijepa i čestitamo na obavljenom radu. Dragi kolege, sada dolazimo do 15. točke dnevnog reda. E, susjedstvo i ostatak svijeta. E, Hans Jansen je izvjestitelj. Izvolite. The floor is Izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Uvaženi kolege. Nije slučajnost da moj izvještaj o susjedstvu i svijetu je na dnevnom redu upravo danas. Danas kada smo na pragu Brexita, a i gospodin Barnier će nam doći govoriti o tome. No svejedno, za sada još uvijek moramo, e, to jest moramo razmišljati da je Ujedinjena kraljevina dio našeg susjedstva i stvarno nam je žao e, što su se odlučili na, takvu, e, na takav postupak, a mi bismo pozdravili e, Veliku Britaniju kao zemlju kandidatkinju. E, to vam možda zvuči kao šala, ali to bi doista moglo postati stvarnost. U svakom slučaju to je dobra prilika da e, analiziramo situaciju u svijetu. Jako puno govorimo o samoj Europi, jako puno razgovaramo o tome. Ali kao što moj 80-godišnji otac je uvijek govorio, dakle iza tih vrata još postoji cijeli svijet. Susjedstvo znači vidjeti jesu li naši susjedi doista susjedi i kakve nam se mogućnosti nude u tom susjedstvu. Moramo tražiti susjede i na drugim kontinentima i moramo osigurati da razvoj bude pozitivan i za njihove građane. U protivnom će građani drugi, trećih zemalja dolaziti na naše e, granice zato što je situacija kod nas jednostavno bolja. Zbog toga je jako dobro da je komisija povećala proračun za e, susjedsku politiku te za e, treće zemlje i to za 20% govorimo o 123 milijarde eura i to je e, zapravo ono najvažnije u ovom mojem prijedlogu. Potrebno, e, potrebno su nam novčana sredstva ako želimo ispuniti našu ulogu. i zbog toga sam zatražio još 500 milijuna eura. E, odlično je da su zastupnici prihvatili taj prijedlog, to barem proizlazi iz njihova izvješća. E, stoga očekujem i njihove amandmane kako bismo dobili većinsku podršku za ovo u parlamentu. E, zatim još bih izdvojio nekoliko tema u mom izvješću, to je mišljenju. Neutralan pristup kad je riječ o migracijskom eh, paktu UN-a. Svi znamo kakva je situacija u drugim mišljenjima i kako mišljenje eh, prevladava. Eh, pitanje tog pakta iz Marakeša je iznimno osjetljivo pitanje u mnogim državama, ali ja smatram da ipak treba raditi prema postizanju ciljeva održivog razvoja koje je definirao UN i to ne mogu dovoljno naglasiti. I zatim, ciljevi fonda za razvoj se, se moraju obnoviti i o tome bismo trebali svi zajedno raspraviti. Hvala kolegama koji su mi pomogli u pripremi ovog mišljenja. Hvala e, i članovima od, našeg odbora i kluba. Hvala lijepa. Tko želi uzeti riječ u općoj raspravi? Ne vidim javljanja za riječ. E, srdačno čestitam kolegi Jansenu na izvješću. E, nacrt komisije je potpuno zanemario lokalnu razinu E, lokalne zajednice mogu mnogo doprinijeti u nacionalni razvoj. E, tu imamo dobre tradicije, naročito u Švedskoj, Nizozemskoj, to počinje sada i Njemačka. Uključuje lokalne zajednice. E, moja zajednica ima iskustva u Moldovi, Ukrajini, Turskoj i Izraelu. U Palestini, to jest Prema tome, ako imamo europski program, treba pocrtati da na tom području moramo koristiti e, stručnjake e, lokalne zajednice. E, to radimo u europskom interesu i u našem interesu. Zato trebamo zajedničko financiranje Europske unije u konkretnim projektima. Hvala. Hvala lijepa. E, kolega Van Loj. Hvala vam. Hvala i našem izvjestitelju. Brine nas što se spominje u mišljenju e, globalni pakt o migraciji. To je područje koje je još uvijek puno nepoznanica a u znatom broju zemalja članica e, postoje nedoumice oko tog e, pakta. Stoga ne znam je li baš potrebno spominjati mm, taj pakt u amandmanu kojeg ste sami podnijeli. Vi govorite o mogućem usvajanju tog pakta, no pitam se je li to doista potrebno. je li uopće doista potrebno spominjati taj e, pakt o migraciji. Eto, čisto mm, sam to htio istaknuti da me to brine malo. Da li još netko želi e, uzeti riječ? Kolega Kleržon. E, predsjedniče, dragi kolege, reakcija na ovo što je rečeno. U Francuskoj se vodi polemika o socijalnim društvenim mrežama Ovaj pakt bi bilo prodavanje Francuske i totalno u otvaranje, nekontrolirano otvaranje granica. Svi se mi sjećamo i to, na to treba podsjetiti da je to pakt preporuka koji nema pravnih obveza i koji u potpunosti poštuje suverenost država članica na području migracija. Stoga mi se čini opravdanim da se referiramo na taj pakt koji daje humanitarni pogled na migracije, a istovremeno poštuje suverenost država i ne nameće nikakove obveze. Mislim da je ta referenca dobrodošla. Hvala lijepa. Kolega Jungman ima riječ. hvala vam. Da, mi smo također malo e, kritični prema mišljenju i to pogotovo kad je riječ o ovom spominjanju e, pakta iz Marakeša. E, zadovoljni smo amandmanima koje je podnio izvjestitelj, dakle da se spominje pakt, ali da se zapravo ne daje nikakvo mišljenje o tome. Što se naše grupe tiče, to je dobro i mi smatramo da je u redu da se pakt tako spominje, tako da mi smo zadovoljni s tim. E. Hvala lijepa. Nemamo drugih javljanja za riječ. E, e, amandman 1 zamjenjuje amandman 1. Tko je za? Protiv? Elektronički glasamo. Otvaram glasanje. Le vote... Zatvaram glasanje. Amandman je usvojen. E, blok glasanje 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12. E, to je već mnogo. E, sve ove amandmane glasamo u bloku za, protiv, usvojeno. Dolazimo do amandmana 7. Tko je za? Protiv? Odbijeno. Amandman 8 eh, iz, izvjestitelja. Eh, tko je za? Protiv? Usvojeno. Eh, amandman 11 izvjestitelja. Prvo, zamjenjuje prvi prvobitni amandman. Za? Protiv? Usvojeno. Amandman 12. Da, to smo već napravili. To, to je obavljeno. Zaključno glasanje. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mišljenje je usvojeno e, sa jednim suzdržanim glasom. E, čestitamo izvjestitelju i zahvaljujemo na obavljenom poslu. Sada dolazimo e, do mišljenja u programu Invest EU naš je izvjestitelj Konstantinos Agorastos. Izvolite. Hello. The Izvolite, imate riječ. E, dobar dan svima. E, program Invest EU na osnovi kojeg e, trebamo izgraditi Evropsku uniju budućnosti. E, to nije jednostavan program e, koji bi zanimao samo ekonomiste, direktore poduzeća i političare. Taj program se tiče svakog europljana i europljanke. E, mladih e, majki koji imaju e, potrebu za jaslicama, za istraživače koji otkrivaju, koji osnivaju nova poduzeća. Tiče se tisuća srednjih poduzeća koji trebaju imati dostupne financije E, program se tiče bolesnika koji čekaju nove lijekove i nove terapije. Ovaj program se tiče svih nas koji želimo e, živjeti u čistom e, okolišu s modernim modernom infrastrukturom. Želimo koristiti našu kreativnost i pružiti više šansi našim, našoj djeci novim generacijama, bolja radna mjesta, bolje plaćena mjesta. To je program Investi EU. to je više od e, pukih brojki, mada su brojke važne. Mm, mm, mm, ovaj se program odnosi na period 21. do 27. godine. 650 e, milijuna eura u zajmovima, stvorit će milijune radnih eh, mjesta za mala i srednja poduzeća. Hvala eh, provedbi, eh, zahvaljujući provedbi EPSI-a, program ulaganja koji treba okupiti ulagatelje 500 milijardi eura do 2020. godine E, doprinjet će e, e, stvaranju milijun i pol radnih mjesta. Prema tome možemo biti još ambiciozni što se tiče visine ulaganja. Zahvaljujući programu Invest EU ulaganja će ići do tisuću milijardi eura i stvorit će 2 milijuna 500 tisuća radnih mjesta. Već imamo iskustva s provedbom EPSI-a. Znamo e, što e, treba e, promijeniti, a što treba nastaviti. To da je život našem odbori, odboru koji stalno produbljuje dijalog s Europskom komisijom, Europskom eh, bankom eh, za eh, investicijskom bankom i drugim institucijama. Naravno, mi predstavljamo lokalne zajednice cijele Evropske unije. Po našem je mišljenju važno da ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija Europske unije bude glavni cilj našeg programa. E, e, e, komisija cijeni da ćemo do 2020. ćemo dostići nivo od prije velike financijske krize. Moramo imati geografski uravnoteženi program. Moramo ciljati one koji su bili lišeni ulaganja Moramo e, surađivati s lokalnim i regionalnim e, vlastima koji nam kažu što se događa kako bismo postizali najbolje rezultate. Moramo izjednačiti, e, to jest postići jednakost regija. Ne smijemo imati nepotrebne administrativne terete. To ne smije utjecati, na kvalitetu odluka. E, ovaj program ima više struku korist za stvaranje radnih mjesta i e, za stabilna radna mjesta, dobro plaćena radna mjesta. On pomaže malim i srednjim poduzećima koji su osnova europske ekonomije. To će stvoriti i infrastrukture, naročito na društvenom sektoru. E, također se, će se boriti protiv e, klimatskih promjena, izjednačit će socijalne e, nejednakosti a to je jedan od naših prioriteta. Pospješit će digitalnu konvergenciju. Europa je uvijek bila avangarda. E, e, ona danas trpi konkurenciju drugih kontinenata i zemalja. Ne možemo zaustaviti e, globalni razvoj. Ne smijemo biti na putu napretka. I dalje moramo biti avangarda tehnologije, inovativnosti i poduzetničkog duha. Moramo e, također e, štititi okoliš e, kao i osigurati socijalnu sigurnost. To je važno za svaku, za sve europljane. Dame i gospodo, budućnost, za našu budućnost potrebne su nam inovacije. Mm, trebaju nam aktivni ljudi, e, trebamo Europu promjena. Imamo sada javnu raspravu. Ne vidim e, dizanje ruku. Sada dolazimo do amandmana. E, predlažem jedan do šest glasanje u bloku. Za, protiv, usvojeno. Predlažem e, blok glasanje 7 e, do 9 e, za, protiv. Elektronički glasamo. Zatvaram glasanje. E, amandman je odbijen. E, e, glasamo u bloku amandman 8, 10 i 11. Za. Protiv. Usvojeno. Blok glasanje 12 i 13 za, protiv, usvojeno. Amandman 14 za, protiv, usvojeno. 15 za, protiv, odbijeno. Amandman 16 za, protiv, usvojeno. Amandman u bloku 17-18 e, za, protiv, usvojeno. Amandman 19 za, protiv, usvojeno. Amandman 20 za, protiv, odbijeno. Sada konačno glasanje. Tko je za mišljenje? Protiv? suzdržani. E, dokument je usvojen jednoglasno. E, čestitamo e, našem izvjestitelju i njegovom timu. Sada idemo na mišljenje za potpore Europskoj reformi i stabilizaciji. Olga Zrihen je izvjestiteljica. E, gospođo imate riječi. Hvala predsjedniče. E, dakle, ovaj program potpore reformi i stabilizaciji Europske unije je program koji ima 25 milijardi eura. Nadamo se da će donijeti potporu prioritetnim e, reformama u Europskoj uniji. Tri elementa su važna provedba reformi unutar europskog semestra 20 milijardi eura za sve e, države članice. Tehnička potpora za provedbu reformi i e, jačanje administrativnih struktura to se bazira na e, iskustvu i strukturnih reformi koje e, je ima e, dovelo do 440 reformskih mjera u državama članicama. Ima 0,24 milijardi eura i 2,6 milijardi eura financira države članice koje su poduzele e, e, dokazive mjere za usvajanje eura. Vrlo operativan program koji je program podrške. E, prijedlozi koji su ovdje izraženi mi smo analizirali načelo subsidijarnosti Strukturne e, reforme koje će trebati e, e, europsku potporu, to se tiče samo strateških područja koji su direktno povezane sa nadležnošću Evropske unije. Također će se podupirati reforme, neće se podupirati reforme koje neće doprinijeti cijeloj Europskoj uniji e, kako je predviđeno ugovorom. E, međutim, ono što je poduzeto unutar kohezijske politike do 2027. to je BDP po stanovniku, nezaposlenost mladih, obrazovanje, klimatske promjene – prijem integracija migranata koje smo također spomenuli će biti ključ adekvatne raspodjele. Podcrtavamo da ovaj pristup dozvoljava koherentnost i uzima u obzir da potrebe reformi za neke države članice koje su poduzele mjere za usvajanje eura E, će biti hitnije nego druge zemlje države članice koje već imaju e, e, euro. Prijenos sredstava, to je nešto što trebamo podcrtati. Program se ne može usporediti sa programom ESI. Tu možemo biti suočeni E, viš, većim e, e, rizikom takozvanog crowding outa. Stoga tražimo da se ukine mogućnost prijenosa. To je također povezano sa europskim semestrom. To su programi koji podupiru rast. Temeljno načelno za lokalne vlasti je jačanje, maksimalno jačanje e, administrativnih e, kapaciteta gradova i regija jer je to slaba točka e, u sadašnjem trenutku. Sve mora biti koherentno sa pristupom odbora regija, to jest mora biti prilagođeno regionalnom razvoju. Zahvaljujem odličnom, na odličnom radu i suradnji e, e, e, sa Europskim parlamentom gospođa Kadasija Pal i gospođa Martigal. Obje su pažljivo saslušale nas, naše zahtjeve i također su nam pomogle u stvaranju teksta. E, mi imamo jedan pristup u fazama. E, mi smo se sastali sa odborom, e, ekonomskim i socijalnim odborom Evropske unije, koji također surađuje sa lokalnim i regionalnim vlastima. To je vrlo tehnički posao ali na kraju smo još jednom e, pokazali volju za koherentnost i transparentnost koju naš odbor regija uvijek pokazuje. Zahvaljujem i tajništvu i e, stručnjaku Edile bez čije pomoći ovo ne bi bilo moguće. Hvala lijepa. Tko želi sudjelovati u raspravi? Ne vidim dizanje ruku. Nitko se ne javlja za riječ. Dolazimo do amandmana. E, predlažem e, blok glasanja e, za amandman 1 i 3. Za. Protiv. Usvojeno. Amandman 2 za, protiv. Odbijeno. E, blok glasanje 4 e, i 6 za, protiv, usvojeno. Amandman 5, pada 6, e, za, protiv, odbijeno. Amandman 6 za, protiv, usvojeno. Amandman 8, e, Ime otpada 9. Tko je za? E, protiv. Usvojeno. Amandman 10 za. Protiv. Odbijeno. E, konačno glasanje o mišljenju. Ko je za mišljenje? Protiv mišljenja. Suzdržani. E, usvojeno velikom većinom. E, zahvaljujemo izvjestiteljici i njenom timu. Hvala lijepa. Sada dolazimo do e, paketa o proširenju koje će nam predstaviti Franko Jakob. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Gospodine, izvolite, imate riječ. Grazie. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Najprije želim zahvaliti tajništvu na potpori prilikom pripreme ovog mišljenja, mojim stručnjacima, ali i svim vlastima i institucijama počevši od e, komisije, predsjedništva Bugarske i Austrije te veleposlanicima e, zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja te e, udruga, udrugama i organizacijama za regionalnu suradnju te naravno tijelima lokalne i regionalne vlasti te srednje europskoj inicijativi. I to vam govorim zbog toga što kada smo počeli s pripremom ovog mišljenja, nakon toga je uslijedilo dosta izmjena s obzirom na neprestani razvoj političke situacije i slijedom odluka koje su usvojene u međuvremenu. Dakle, imali smo Europsko vijeće 26. lipnja gdje se počelo govoriti o pregovorima za, um, Albanijom i sa bivšom Jugoslavenskom republikom Makedonijom za sljedeću godinu. Zatim povijesni dogovor uh, između bivše Jugoslavenske republike Makedonije, Makedonije i Grčke, iako referendum nije baš imao pozitivan ishodno, očito je da postoji uh, želja da se nastavi s time. Zatim izbori u Turskoj nakon E, ukidanja izvanrednog stanja, iako je situacija u Turskoj sve samo ne normalizirana. Zatim izbori u Bosni i Hercegovini koji također nisu baš doveli do postupka e, demokratizacije i konačnog mira u toj zemlji. Isto tako se o tome e, još razgovaralo u Civeksu prošloga prosinca vrlo sam iskreno razgovarao sa nekim kolegama i eh, uh, prihvatili smo sve predložene amandmane. Eh, proces proširenja mora ostati prioritet za Europsku uniju, naravno uz poštivanje vladavine prava i eh, temeljnih ljudskih prava. To su i dalje ključni elementi procesa pristupanja. E, paket mjera za proširenje kojeg je predložila komisija, velikim ga dijelom možemo podržati, no u e, mišljenju smo istaknuli da se zanemaruje e, važnost lokalnih i regionalnih tijela, a to smo stvarno više puta istaknuli i hvala svim kolegama koji rade, koji sudjeluju u radu radnih skupina i kontaktnih skupina sa Europskom unijom i između dakle E, zemalja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja. Na svim sastancima koje smo održali imali smo stvarno vrlo važne i dobre rasprave. E, naravno, lokalna i regionalna tijela predstavljaju e, lokalno stanovništvo i stoga cijeli taj proces mora, građani moraju osjetiti da je to njihovo vlasništvo, a ne da je to isključivo e, rad nacionalnih institucija, već se dakle sa time moraju slagati svi, dakle od građana preko e, od građana na dakle najnižoj lokalnoj razini. Stoga tražimo od komisije da osnaži instrumente za suradnju i to direktnu suradnju između e, lokalnih i regionalnih tijela. I to se posebice odnosi na taj twinning, Sigmu u kojima je ključna suradnja lokalnih tijela. Isto tako da se pokrene instrument za lokalnu upravu, to je regionalni program za osposobljavanje, e, koji će pomoći u razmjeni najboljih praksi, u izgradnju e, konkurentnosti, kapaciteta, znanja e, u javnim upravama te e, na razini lokalnih uprava. Isto tako smatramo da postoje dodatne mogućnosti u toj temi proširenja. E, jako je dobro, e, pohvalili smo postupke u upravljanju migracijskim tokovima i to u Srbiji i u Turskoj, no također znamo da to itekako ovisi o kapacitetima lokalnih i regionalnih vlasti. A što se tiče e, kulture i zajedničkog e, očuvanja e, povijesne baštine, jako je važno tu također raditi na razvoju instrumenta za očuvanje te baštine. Zemlje zapadnog Balkana imaju i snage i nedostatke svaka od njih i proces proširenja treba biti odlučan i nadamo se da će e, ponovno, zapravo da će pokrenuti novi zamah i e, stati na kraj pesimizmu koji je do sada e, vladao na tu temu. Još bih se osvrnuo na temu Turske. Turska se zapravo udaljava od postupka proširenja i to bi trebalo um, preobratiti. Naravno, nakon izbora prošle godine ukinuto je izvanredno stanje u Turskoj, no što se tiče eh, sigurnosti u Turskoj to i dalje snažno utječe na Molim vas da zaključite jer već ste, već ste prekoračili zadano vrijeme. L'ultimo, l'ultimo commento riguardo, riguardo la Serbia che ovviamente Posljednji komentar se odnosi na Srbiju. Ona je stvarno napravila značajne e, korake kad je, riječ u, e, kad je riječ o Vojvodini i toj razini upravljanja. Hvala lijepo. Tko se želi javiti za riječ e, tijekom rasprave? Ne vidim da ima zahtjeva. Tako da možemo odmah prijeći na amandmane. Amandman broj 1. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Amandman treći izvjestitelja. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman četiri izvjestitelja kojim se mijenja četvrti za, protiv, usvaja se. Amandman peti, tko je za? Protiv, odbija se. Amandman broj šest, tko je za? Tko je protiv, odbija se. E, predlažem da skupno glasujemo o amandmanima 7 do 11. Tko je za? Protiv? Usvajaju se. Prelazimo na završno glasovanje o mišljenju. Tko je za ovo mišljenje? Tko je protiv? Ima li suzdržanih? Mišljenje se usvaja jednoglasno i čestitke idu izvjestitelju i njegovim suradnicima. A sada prelazimo na sljedeće mišljenje, to je mišljenje kolege Jean-Luc Van Rasa o oporezivanju digitalnog gospodarstva. rapporteur, Izvolite, gospodine izvjestitelju, imate riječ. Merci, monsieur le président. Hvala vam, predsjedniče. Hvala vam. Možda bih vam mogao kratko iznijeti problematiku i našu viziju, čini se da postoji niz digitalnih tvrtki koje plaćaju vrlo malo poreza. Što znači da postoji nepoštena konkurencija u odnosu na ostala mala i srednja poduzeća u Europi koja plaćaju znatno veće poreze. Također je reč o e, digitalnim tvrtkama koje razvijaju posebne digitalne usluge. Kako se čini, određen broj država članica uveo je vlastite poreze. Ti porezi se razlikuju od zemlje do zemlje, nisu uvijek isti. Tako da Europska komisija pokušava uvesti mjere kako bismo imali pravedan porezni sustav u svim državama članicama. Ne radi se o uplitanju u autonomno odlučivanje država članica o području poreza. Više je riječ o tome da se donekle usklade porezi, da kako moramo izbjeći dvostruko oporezivanje. Osim toga, Riječ je o određenom broju dobro poznatih tvrtki kada govorimo o ovoj problematici i o tome treba voditi računa. Osim toga, postoje neke digitalne tvrtke koje prijavljuju da posluju s gubitkom, a kada pogledate njihov kapital, onda to ne djeluje uvjerljivo. Što se tiče ovog poreza specifično je to da se porez neće obračunavati tamo gdje se proizvod konzumira. is dat men zegt dat het moet gaan over Mi smo poduzeli određene mjere. Kao prvo, ovo se odnosi samo na velika poduzeća koja moraju imati određeni promet, dakle postoji prag i tu zapravo imamo na raspolaganju više mogućnosti. Imamo kratkoročne mjere i dugoročne mjere koje mi se čine zahtjevnijima. 2020 en uit de verschillende gesprekken die ik mocht voeren eh, blijkt dat hoewel eh, de OESO Međutim, e, vrlo je dobra informacija da će se OECD također baviti analizom ove problematike do 2020. godine. Oni su uveli neke kvalitetne mjere u području poreza, tako da se nadamo da će se OECD uključiti u ovaj proces kako bi se ovaj problem riješio na svjetskoj razini. Ovo europsko rješenje zapravo bi moglo postati konačno 2020. odnosno 2021. godine kada se postigne dogovor unutar OECD-a. Ovdje postoji čitav niz važnih pitanja. Komisija predlaže usklađivanje poreza, što je dobra zamisao. Dakle, e, svi koji imaju neku, obavljaju neku djelatnost i za nju dobivaju određeni prihod, e, morat će to prijaviti za potrebe poreza. Nedavno je ovo izvješće usvojeno u Europskom parlamentu pa bih e, zamolio i vašu podršku za ovo mišljenje. Hvala. Hvala i vama. I zahvaljujem također što ste se držali zadanog vremena. Mislim da je to nešto što svakako treba naglasiti. Tko se želi javiti za riječ u raspravi? Ne la liste des ne vidim da se netko javlja, tako da ću odmah prijeći na amandmane. Predlažem da skupno glasujemo o amandmanima izvjestitelja od 1, 2, znači 1 i 2, što znači da se ne razmatraju sljedeći amandmani. 1, 2 i 4. Tko je za? Protiv? amandmani se usvajaju. Amandman treći. Tko je za? Tko je protiv? Elektroničko glasovanje. No. Le Zatvaram glasovanje. Amandman se odbija. Prelazimo na amandman peti. Tko je za? Tko je protiv? Amandman se usvaja. Šesti amandman. Tko je za? Protiv? Amandman se usvaja. Završno glasovanje o mišljenju. Tko je za? Protiv? Imali suzdržanih? Mišljenje se usvaja velikom većinom glasova. Čestitamo izvjestitelju i zahvaljujemo mu na uloženom trudu kao i njegovim suradnicima. Sljedeće mišljenje je mišljenje na temu financiranja održivog rasta. Izvjestitelj je kolega Tilo Gundlak. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Imate riječ izvjestitelju, izvolite. predsjedniče, dragi kolege i kolegice, dame i gospodo. E, drago mi je što mogu danas ovdje predstaviti mišljenje e, o održivom rastu i financiranju. To je opširan paket mjera za suzbijanje klimatskih promjena u Europskoj uniji. E, nažalost, stručnjaci su ustanovili da globalni rast temperature od 3,2 možemo očekivati. Koncentracija CO2 je viša, no ikada e, pariške ciljeve uopće ne postiže. Iza e, preporuka Vijeća za klimatske promjene stoje činjenice Situacija je ozbilja. E, sjeverni pol imajte pred očima kad govorimo o klimatskim promjenama, topljenje leda, e, ledeni pokrivač se smanjio za 60%. Stoga moramo imati poticaje za financiranje održivog rasta. E, kapital, kapital se mora usredotočiti na te ciljeve jedan od puteva je e, e, financijski sustav. Moramo e, suzbiti negativne posljedice. Od listopada 2016. je komisija uvela strategiju do 2030. koja ima u, na umu održive ciljeve rasta. Financijski sektor i privatni investitori E, kontrola negativnih posljedica, sve to mora biti uzeto u obzir. Trebamo e, imati e, više kredibiliteta za financijske instrumente. Moramo imati dugoročnost na umu. Moramo razmisliti kako su ekološki, socijalni i drugi faktori uzeti u obzir u ulaganjima još jedna točka je kontrola financijskih rizika koje e, proizlaze iz ekoloških ili socijalnih razloga. Klimatske promjene već sada ugrošavaju financijsku stabilnost, dovode do gubitaka. Stabilnost financijskog sustava i tržišta kapitala su ugroženi. E, deset mjera e, stvaraju jedan sustav klasifikacije za održivi razvoj. Od 2019. E, će komisija dati popis e, tih e, načela. Dolazimo do zajedničkog jezika koja su načela prihvatljiva. Klasifikacija ekoloških opravdanih ulaganja E, je sada na dnevnom redu. Jasno je, e, sama orijentacija na klimatske ciljeve e, nije dovoljna. Održivost je, nije samo boja, nije to samo zeleno. Pojedine dimenzije održivosti se ne smiju zaboraviti. To se sve odražava u mom mišljenju. Održivost je e, globalno načelo, a e, to je, se odražava i u ciljevima Ujedinjenih naroda. E, sve to mora biti sukladno potrebama nadolazećih generacija. Evropska unija mora takovu politiku uvesti i konstantno voditi moramo e, spriječiti fragmentaciju unutarnjeg tržišta. E, e, zeleni zajmovi su sve češći, međutim nemamo još jasne kriterije što su zelena ulaganja. One zaista ulaganja moraju biti dobra i pozitivna za okoliš proizvodi se moraju lokalno e, proizvoditi i lokalno koristiti. E, moramo preuzeti veliki stupanj e, odgovornosti kako bismo postigli povišenje temperature od maksimalno 2 stupnja Celzija. Moramo znati što naš novac podržava. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A sada otvaramo opću raspravu. Već imamo e, javljanje za riječ gospodina Martine Zagvija. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, izvjestitelju, ja želim reći da se lokalne regionalne tra, e, vlaste moraju uključiti ako se žele ostvariti ciljevi održivog razvoja. To je politički cilj i politička obveza, ali svejedno mora postojati e, pravni instrument. Mislim da iz ove uredbe e, dolazi prvi korak, no to se ponajviše odnosi na ekološke aspekte, aspekte zaštite okoliša, dakle zelene e, aspekte koje je spomenuo izvjestitelj, no sa, po strane ostavlja sve ono što se tiče društvenog, dakle obrazovanje, socijalne politike i zapošljavanje. A to je također vrlo, također vrlo bitno ako želimo govoriti o ostvarivanju ciljeva održivog razvoja. Mi, e, dakle, u regionalnim i lokalnim organizacijama smo odgovorni i obvezni ulagati dakle u svakakve infrastrukture, dakle energetiku, opskrbu vodom, eh, odlaganje i zbrinjavanje otpada. No isto tako imamo znatne, eh, znatna ulaganja i u socijalne politike, zdravstvene i obrazovne politike. Stoga smatram da to moramo također uključiti ako doista želimo ostvariti ciljeve održivog razvoja. Još jedna stvar koja mi se čini vrlo bitna je e, evaluacija tih indikatora. Indikatori moraju biti zajednički i njih moraju dijeliti sve zemlje, ne samo europske, već i zemlje diljem svijeta, jer ćemo jedino na taj način moći e, e, ocijeniti i mjeriti učinak tih ulaganja. Dakle, ulaganja moraju biti učinkovita, održiva i moraju voditi prema ispunjavanju svih ovih obveza. Hvala vam. Merci beaucoup, la parole Hvala lijepo. Sada riječ ima Christophe Rouillon. Hvala, ja doista želim zahvaliti izvjestitelju na kvalitetnom mišljenju. Činjenica je da u ovom trenutku moramo iznaći rješenje kako bismo riješili pitanje kupovne moći i zaštite zemlje. E, pitanja održivog razvoja sigurno su jedno od rješenja Isto tako moramo izbjeći situaciju u kojoj se gubi javni novac da bi se e, održao jedan sustav koji se temelji na upotrebi fosilnih goriva. Danas moramo razmisliti o tome na koji način spriječiti daljnje uništavanje zemlje i e, isto tako pomoći našim sugrađanima koji imaju problema spojiti kraj s krajem. Hvala, ne vidim da se još netko javlja za riječ, tako da možemo prijeći na glasovanje o amandmanima. Skupno ćemo glasovati o amandmanima 1 i 3. Tko je za? Protiv? Usvajaju se. Amandman drugi. Tko je za? protiv, usvaja se. Amandman 4, tko je za, protiv, usvaja se. Skupno glasujemo o amandmanima 5 i 6, tko je za, protiv, usvajaju se. Sedmi amandman, tko je za, protiv, usvaja se. Osmi amandman, tko je za, tko je protiv? Usvaja se. Deveti amandman. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Deseti. Za? Protiv? Usvaja se. Završno glasovanje o mišljenju. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Ovo mišljenje se usva jednoglasno. Čestitam izvjestitelju njegovim suradnicima. Sada prelazimo na sljedeće mišljenje. Modeli lokalne odgovornosti za energiju i udruga lokalnih energetskih zajednica u energetskoj tranziciji u Europi. Ovo izvješće na vlastitu inicijativu. Izvjestiteljica je Marijana Gaju. madame la... Izvolite, gospođo izvjestiteljice. domnule președinte. Hvala lijepo. Dragi kolege, želim vam zahvaliti što ste mi pružili ovu priliku da vam predstavim svoje izvješće i to na dan kada ovdje u Europskom parlamentu Rumunjska obilježava stoljetnicu, dakle 100 godina ujedinjenja. Iz tog razloga želimo predstaviti našim e, lokalnim predstavnicima ovo izvješće koje se tiče socijalnog i gospodarskog rasta u našem društvu. Ovdje se radi o tome kako poboljšati život naših sugrađana i konkurentnost gospodarstva. Za to je potrebna energija po razumnim cijenama kao i mjere za očuvanje okoliša. Lokalne energetske zajednice su učinkovit način e, za opskrbu energijom u lokalnoj zajednici kroz proizvodnju, distribuciju i konzumaciju električne energije. To se sve može odviti kroz lokalno dostupne energetske resurse. Lokalne i područne vlasti provode nacionalne i europske politike, ali mogu definirati i dodatne ciljeve u odnosu na potrebe lokalne zajednice za energetikom. Velik broj gradova sudjeluje u inicijativi gradonačelnika gdje su definirane neke održive mjere u području energetike i klimatskih promjena. Ovdje se radi o najznačajnijim preprekama s kojima se suočava lokalna zajednica i pitanje je na koji način se trebamo politički pozicionirati kako bismo promicali ulogu lokalnih zajednica. Zato želim zahvaliti članovima odbora ENVI na njihovom interesu za ovaj nacrt mišljenja i to tijekom e, čitavog procesa izrade te i e, u onom trenutku kada je to mišljenje usvojeno u NVU. Želim pritom zahvaliti tajništvu i članovima povjerenstva. U tom razdoblju sam primijetila sljedeće. Lokalne energetske zajednice odrađuju e, neke politike na različite načine. Dakle, postoje zadruge, postoje društvo ograničene odgovornosti, dakle razni su entiteti mogući Međutim, e, svi oni mogu biti od koristi lokalnoj zajednici. Lokalni energetski projekti služe za razvoj lokalnih resursa. To je socijalni kapital. Na taj način se generiraju e, radna mjesta, stvara se prihod i to omogućuje da se stane na kraj energetskom siromaštvu. Lokalne energetske zajednice dovode se u vezu sa pojmom energetske demokracije. Energetska demokracija se bavi trendovima proizvođača i potrošača e, i njihovom ulogom u energetici. To je vrlo pozitivno e, u smislu postizanja socijalnih i klimatskih ciljeva. Zaštita okoliša je važna za sve nas, a posebno za djecu koja predstavljaju našu budućnost. Uključivanje sve većeg broja građana u postupak proizvodnje održive energije doprinosi adekvatnim energetskim politikama koje uživaju potporu javnosti. Neke zajednice u državama članicama su dobar primjer kako se može primjenjivati dobra praksa. U Austriji je Enve vidio e, koje mogu biti pogodnosti od provedbe takvih projekata na lokalnoj razini. Dakle, ostvareni prihod se može dalje ulagati u istraživačke projekte i inovacije. U ovom mišljenju predlažemo niz preporuka. Tu se traži veća odgovornost za proizvodnju energije na lokalnoj razini i to je zapravo nešto što bi trebalo postati standardom u proizvodnji energije, posebno iz obnovljivih izvora energije i to također vrijedi za energetsku tranziciju. Ovdje je predloženo osam amandmana, ja sam se složila s većinom njih, međutim ne slažem se s dva amandmana. To su amandmani šest koji je previše restriktivan gdje se pokušava ukloniti spominjanje e, mehanizma financijske potpore. Također se ne slažem niti sa amandmanom osmim koji je isto tako restriktivan. Naime, zaštita mreže može podrazumijevati zaštitu postojeće infrastrukture ili pak e, dobit koju ostvaruju lokalni operateri mreža, što bi moglo biti štetno za inovacije. Hvala. Tko želi uzeti riječ u raspravi? Ne vidim da imamo zahtjeva, tako da prelazimo odmah na amandmane. Predlažem da skupno glasujemo o amandmanima 1 do 5. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Šesti amandman. Tko je za? Protiv? Glasovat ćemo elektroničkim putem. Le vote est clôturé et l'amendement est rejeté. glasovanje. Amandman se odbija. Sedmi amandman. Tko je za? Protiv? Usvaja se osmi amandman. Tko je za? Protiv? Glasovat ćemo elektroničkim putem. Uvijek, uvijek, uvijek. Le Zatvaram glasovanje. Amandman se odbija. Došli smo do završnog glasovanja o mišljenju. Tko je za? Tko je protiv? Imali suzdržanih? Ovo mišljenje se usvaja. Imali smo jedan suzdržani glas. Čestitke izvjestiteljici i njezinim suradnicima. Hvala vam na uloženom trudu. Sada prelazimo na točku 22. Riječ je o prijedlogu uredbe o minimalnim zahtjevima kakvoće za vodu koja se ponovno koristi. Zamolit ću izvjestitelja Oldriha Vlasaka da nam se pridruži. Izvolite, izvolite izvjestitelju. Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, aby... Dame i gospodo, kolege, članovi Moram vam predstaviti jedan vrlo važan o ponovnom korištenju, e, o ponovnoj upotrebi vode. Ovo, ovaj, ovo mišljenje je posljedica ne samo klimatskih promjena, već i nestašica vode u e, pojedinim zemljama članicama, i naravno zbog toga što je važno ponovno moći iskoristiti vodu u poljoprivredi. Trenutač, zakonodavstvo koje je trenutačno na snazi postoji u tek šest zemalja članica. I zbog toga moramo zakonodavstvo proširiti i na druge zemlje članice kako bi e, i u drugim zemljama se voda mogla ponovno koristiti u poljoprivredne svrhe. E, ta je voda mm, dostupna za razliku od podzemne ili površinske vode kojih može i ne biti za vrijeme suše. Još jedan razlog za korištenje takve vode jest što će se ta voda ponovno iskoristiti i nećete e, i korisnici neće morati ponovno platiti. U mišljenju sam se usredotočio na razloge komisije za ponovno korištenje ove vode, ali vodeći računa o sigurnost hrane. Isto tako, razmotrio sam korištenje obrađene vode za navodnjavanje e, javnih zelenih površina, dakle vrtova, parkova i tako dalje. Isto tako smo analizirali odgovornost pri korištenju vode, ne samo kad je riječ o korisnicima e, postrojenja za obradu vode, za obnovu vode, već i za korisnike. Dobio sam dva amandmana na svoje mišljenje. E, razgovarao sam s autorom e, amandmana i predložio je dva, da se usvoje dva e, usmena amandmana. A što se tiče ostalih komentara prilikom rasprave o ovom mišljenju, te sam sve komentare uključio u mišljenje. I na kraju želim zahvaliti svim stručnjacima i svima koji su aktivno sudjelovali u raspravi o ovom vrlo važnom dokumentu. Drago mi je da vam danas mogu predstaviti e, mišljenje koje sadrži sve vaše prigovore i komentare. Hvala lijepo. Otvaramo raspravu. Kolegica Kirstin je prva na popisu. Hvala vam. Hvala vam gospodine predsjedavajući, a hvala i našem izvjestitelju na odličnoj suradnji u prilikom pripreme amandmana kad je riječ o krajnjem korisniku te vode, u prvotnoj verziji je bilo da se, je stajalo da se moraju zatvoriti dozvole od lokalnih vlasti. Mi e, takav sustav imamo sada u Danskoj, mislimo da to dosta dobro funkcionira, zato što e, vlasti moraju kontrolirati na koji način krajnji korisnici skladište i koriste tu vodu. Stoga mi smatramo da je vrlo važno da postoji jedno nadležno tijelo koje će voditi računa o, to, o tome kako se skladišti i koristi ta voda. Nije dovoljno poslati prijavu o tome da planirate e, ponovno koristiti vodu. Stoga nam je drago da u usmenom kompromisu smo se oko toga dogovorili i da zemlje članice e, mogu same odlučiti hoće li dakle, biti dovoljna prijava ili će trebati dozvola. Drago nam je da je taj amandman uvršten. Smatramo da je to vrlo bitno zbog e, sigurnosti potrošača. Imali smo i smrtnih slučajeva zbog e, povrća koje je zaljevano e, vodom koja je ponovno korištena, a ta voda nije bila primjereno kontrolirana. Stoga hvala vam. A sada možemo preći na glasanje prema amandmanima. Amandman broj 1. Dobro, zatim imamo usmeni kompromis. A sada ću dati riječ izvjestitelju na, na tu temu. Mislim da ne moram to ništa posebno komentirati budući da je prethodna govornica vrlo jasno objasnila taj amandman. Postigli smo sporazum, a sada ovisi o zemljama članicama hoće li se odlučiti za sustav prijave ili za dozvole. Dakle, tko je za ovaj amandman s usmenim amandmanom, tko je protiv? Amandman se usvaja. Sada prelazimo na drugi amandman. I ovdje imamo usmeni kompromis. Izvolite. Da, to je zapravo isto kao i u prethodnom slučaju. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. Amandman broj 3. Tko je za? Protiv? Glasovat ćemo elektroničkim putem. Le vote est clos et l'amendement est... Zatvaram glasovanje, amandman se odbija. Dolazimo do četvrtog. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Dobro, prelazimo na završno glasovanje. Tko je za mišljenje? Tko je protiv? Imali su uzdržanih? Mišljenje se usvaja velikom većinom glasova. Čestitam izvjestitelju i njegovim suradnicima. Nous en venons maintenant à la vie de notre collègue Jadla. Sada smo došli do mišljenja kolege Andreasa Jadla. Riječ je o Europskom svemirskom programu.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 austatud komitee president head liikmed ja täiskogu külaline gospodine predsjedavajući uvaženi e, članovi svjetski program europske unije je vrlo važan za europsku uniju e, važan je i za građane gradove regije i sve nas u europskoj uniji svemirski program europske unije nam omogućava da iskoristimo sve napretke digitalnog doba. Taj je program e, važan za sve nas, članove odbora regija, e, regija, gradova u cijeloj Europi. Važan je za sve nas koji sudjeluju u ovoj raspravi. Možda danas još ne shvaćamo koliko je važan razvoj tehnologije, svemirske tehnologije. Zahvaljujući toj tehnologiji možemo koristiti sve pametne uređaje, pametne telefone i sve ostale pogodnosti modernog svijeta. Europska unija je već dugo vremena ulaže u svemirsku, e, svemirske programe. Financirala je programe Kopernikus i Galileo i ti su se programi pokazali vrlo uspješnimo. Na taj se način prikuplja mnogo podataka koje se može, koje se onda mogu koristiti za e, osmišljavanje novih interesantnih usluga. Svemirska tehnologija je važna za Europsku uniju zato što omogućuje mnogo toga. Mogu se omogućiti usluge na zemlji koje postaju sve zemlje i e, budući da je sve više privatnih aktera e, djeluje u svemiru. U svemiru. Iako je važna suradnja e, javnog i privatnog sektora u tom području. Istovremeno, mm, nismo još e, u potpunosti svjesni koliko je važna dostupnost podataka i na koji način možemo se koristiti te podatke i u prijevozu i u brojnim drugim područjima. Stoga e, istina je da nam je svemir stvarno bio u fokusu u proteklih nekoliko godina. Imamo svemirsku strategiju iz 2016. Ja sam također e, pripremi, pripremio jedno mišljenje na tu temu. A sada moramo raditi na ostvarivanju tih ciljeva iz te strategije te jačati na osnaživanju postojećih programa stvarati na e, nove programe te dodati, to jest uložiti novac u te programe. te tehnologije nam mogu omogućiti komunikacije tamo gdje komunikacije ne bi mogle e, biti moguće. To je posebice važno za određene regije. Imamo GNS, e, Galileo, e, koji nam nudi besplatno podatke o e, lociranju. Još jedan važan program. No jako je važno da Europa može pronaći vlastita rješenja. Glavni prijedlog je da program Galileo e, stvori novu Europsku svemirsku agenciju. Dionici se boje da će ta nova svemirska agencija duplicirati rad EASE. To budući da e, u regijama postoje određene e, važne institucije i programi. Europska komisija tvrdi da neće biti dupliciranje rada i da je važno osmisliti dodanu vrijednost. Mi se slažemo s time. Istina je da moramo bolje koristiti e, podatke dobivene iz praćenja kako bismo pomogli tijelima lokalne i regionalne samouprave, lokalnim tvrtkama da koriste te podatke, no u ovom prijedlogu nije baš sasvim jasno kako ćemo to postići. Isto tako je važno da lokalna i regionalna tijela budu uključena u svemirske program, zapravo da ti svemirski programi budu uključeni i u obrazovanje i u kulturu. I svemira dobivamo jako važne podatke i trebali bismo mm, osmisliti bolje veze između znanosti i svemirske tehnologije. Razmislite samo koristiti te informacije u našim, eh, u našem poslovanju. Europska Unija bi trebala biti više e, lider i trebali bismo razmisliti o tome kako koristiti inovativna financijska sredstva na koordinirani način. I to u ovom okruženju digitalnog e, interneta i kombinirati to e, zajedno. Isto tako moramo iskoristiti novčana sredstva za mala i srednja poduzeća kako bi i oni, kako bismo njih potakli na korištenje svemire. E, prošle godine u ovo vrijeme e, jedna svemirska raketa je prihvatila novi satelit i bio je, mm, na, njemu je montiran, na njemu je bila montirana jedna kamera koju je razvio jedan mladi znanstvenik iz Estonije. No, moramo čekati početak sljedeće godine da bismo dobili prve fotografije sa te kamere. No eto, to je odličan primjer kako jedan mali grad može dati ovako uspješne znanstvenike iz Estonije smo, eto, u Estoniji smo eto pronašli svjetska svjetska, stanovni, svjetska rješenja za svemir. I hvala svima. Hvala lijepa. Ima kolega Verdo. Mm. Hvala vam. Ja bih također zahvalio izvjestitelju na ovom odličnom mišljenju. Moramo naravno voditi računa o važnosti svemirskog programa za gradove i regije. To se uvijek čini kao nešto što je daleko od nas i svemir je daleko, ali vi ste u vašem mišljenju vrlo jasno objasnili koliko je svemir važan za gradove i regije u Europi. Hvala vam. Hvala lijepa. Ima li netko tko se javlja za riječ? Kolega De Costa, e, predsjedniče, i ja bih e, htio zahvaliti izvjestitelju na kvaliteti prijedloga. On je naglasio ulogu Europske unije koja mora postati vođa. E, danas se konačno postavlja pitanje svemira to je isto pitanje e, koje su si 1950. postavili osnivači e, zajednice za ugljen i čelik. E, evo, od 2009. godine, gotovo 10 godina, imamo nadležnosti koje nam je Lisabonski sporazum dao. Mnogo se toga učinilo na međuvladinoj razini E, e, i sada imamo e, zaista europsku ambiciju na području svemira. Međutim, nismo napredovali u našem zajedničkom pothvatu, svemirskom pothvatu, a zato imamo sredstva. Imamo mehanizme koji organiziraju svemirsku politiku taj mehanizam e, ima mnogo kočnica. On nas koči i na globalnoj razini. E, to može biti instrument za razvoj kontinenta i za milijune naših sugrađana. E, htio bih se vratiti na raspravu našeg izvjestitelja kako bismo mogli zaista napredovati u toku sljedećih godina E, za približavanje svemirske agencije i Europske unije kako bi se otvorili novi putevi za bržu konstrukciju e, snažne e, velike moći na tom području Europske unije. A sada Max Reinmeister ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. E, ja bih također zahvalio na plenarki e, još jednom zahvaliti izvjestitelju. Ovo mišljenju je zaista vrlo dobro mišljenje. Treba ovo još jednom podcrtati. E, svemirski program i budućnost je od velikog značaja za Europsku uniju. To trebamo ozbiljno shvatiti. Na tom području E, to, to je već spomenuto, nismo dovoljno brzo napredovali. Moramo više ulagati i bolje se organizirati u budućnosti. Za mene je jedna točka važna što je već pocrtano, a to je pitanje nove Europske e, svemirske agencije. Mm, e, to moramo uzeti tako u, shvatiti da nemamo preklapanje sa postojećim institucijama, to je sa ESOM. Moramo e, i podržati ESU, ali ne udvostručavati njezine e, nadležnosti. Svi moramo biti u međusobnoj komunikaciji, znati što obje strane rade Zahvaljujem izvjestitelju na poticajima i veselim se da ćemo danas izglasati njegovo mišljenje. Hvala lijepa. Nema drugih javljanja za riječ. Prema tome, e, sada dolazimo do amandmana. E, amandman 1 za. Protiv. E, usvaja se. Amandman 2 za protiv, usvojeno. Evo, svi su amandmani izglasani. E, zaključno glasanje, tko je za mišljenje, protiv, suzdržani. E, mišljenje je usvojeno jednoglasno. Čestitamo izvjestitelju i njegovom timu. A sada dolazimo do kraja naših mišljenja, ali prije rasprave o Brexitu nam preostaje e, usvajanje rezolucije o prioritetima za radni program Europske komisije za 2019. godinu. Ova rezolucija i podneseno je 38 amandmana. Molim vašu pažnju kako bismo mogli na vrijeme, na vrijeme početi raspravu o Brexitu. Želi li netko uzeti riječ o, o rezoluciji kao takvoj? Ne. E, e, ne. Ne izgleda mi da netko želi uzeti riječ. E, e, zatvaram e, raspravu. Amandman 1. Za. Protiv. Amandman je usvojen. Amandman 2. Za. Protiv. Elektronički ćemo glasati. Le vote est clôturé et l'amendement est adopté. Usvojen je amandman. Amandman 3. Ne razmatra se 4 i 5. Amandman 3 za, protiv. Usvojen je amandman. 6 e, za, protiv. Usvojeno. 7 za, protiv. Odbijeno. Amandman 8 za, protiv, usvojeno. Amandman 9 za, protiv, usvojeno. Amandman 10 za, protiv, elektronički ćemo glasati. Zatvaram glasanje. Amandman je usvojen. 11 za. Protiv. Usvojeno. Amandman 12 za. Protiv. Odbijeno. Amandman 13 za. Protiv. Odbijeno. 14 za. Protiv. Usvojeno. 15 za, protiv, odbijeno 16 za, protiv, usvojeno amandman 17 za, protiv, usvojeno amandman 18 za, protiv, usvojeno amandman 19 za, protiv, Usvojeno. Amandman 20 za, protiv. Usvojeno. 21 za, protiv. E, elektronički glasamo. Zatvaram glasanje. Amandman je usvojen. Amandman 22 za, protiv, odbijeno. 23 za, protiv, odbijeno. 24 za, protiv, usvojeno. 25 za, protiv, usvojeno 26 za, protiv, usvojeno 27 za, protiv, usvojeno 28 za, protiv, usvojeno 29 za, protiv, odbijeno 30 za, protiv, odbijeno. 31. 31, da. Predsjedniče, e, postavljam pitanje kakova dodana e, vrijednost leži u ovom amandmanu. E, ratifikacija pakta iz Marakeša Neke države članice Europske unije su već donijele odluku u vezi s tim paktom. Neke su odlučile da će ga potpisati i ratificirati, ali isto toliki broj e, članica je odlučio da to ne učini. Neke države članice, uključujući i moju, se još nisu odlučile. Tu postoje nedoumice. E, da li je trebamo multilateralnu početnu točku za migracije. E, o tome sada nismo razgovarali. Stoga e, moramo uzeti u obzir ta različita mišljenja o paktu. E, postoje i razmimo eliženja u regionalnim mišljenjima. Usvajanjem ovog amandmana e, e, biti ćemo dosljedni s onim što se događa u Europskom e, parlamentu. To će biti koherentno i sa prethodno usvojenim mišljenjima o migracijama i tako dalje. To je sukladno našem radu u odboru. Ima li još E, javljanja za riječ. Tko je za amandman 31? Tko je protiv? E, amandman je usvojen. Amandman 32 za. Protiv. Odbijeno. 33 e, za. Protiv. Usvojeno. Amandman 34 za. Protiv. Usvojeno. Amandman 35 za. Protiv. Odbijeno. Amandman 36 za. Protiv. Elektronički ćemo glasati. Zatvaram glasanje. Amandman je usvojen. Amandman 37 za, protiv, usvojeno i amandman 38 za, protiv, usvojeno. Sada dolazimo do e, konačnog glasanja. Tko je za ovu rezoluciju? Tko je protiv? Suzdržani. Rezolucija je velikom većinom usvojena. Hvala lijepa. za nekoliko sekundi ćemo nastaviti radom. Hvala Very

Molim kolege i kolegice da zauzmu mjesta. Nastavit ćemo sa plenarnim zasjedanjem za nekoliko sekundi. E, dragi gospodine Barnier, e, hvala što ste još jednom e, prihvatili naš poziv. Pred dvije godine ste nam predstavili plan pregovora u ovoj skupštini. Vi ste vodili vašu misiju s talentom. Osim teške rastave, ta rastava mora biti uredna u interesu naših sugrađana, e, ekonomske i socijalne stabilnosti budućih odnosa sa Ujedinjenom kraljevinom. Od rezultata referenduma u Ujedinjenoj kraljevini odbor regija je nastavio dijalog sa lokalnim i regionalnim institucijama Velike Britanije i stalno je procjenjivao učinak E, odlaženja e, Britanije iz e, Unije. Izvješća su pokazivala asimetriju ne samo na raznim područjima gospodarstva, već i u pogledu regija koje će biti pod najvećim učinkom. U toku ovih 17 mjeseci smo usvojili rezoluciju ali i imali kontakte na terenu. Naša je želja bila da lokalne i regionalne ambicije budu uzete u obzir. E, e, e, te zajednice njima je u interesu da Ujedinjena kraljevina dalje nastavi sudjelovati u programima obrazovanja, kulture, istraživanja i inovacija. Željeli bismo da zaštitni mehanizam backstop očuva e, sporazum iz Belfasta i time e, izbjegne fizičku granicu između Sjeverne Irske i Republike Irske i da se tako očuva mir između ta dva dijela e, Europe. Isto tako e, smo se e, pripremali za izlazak u Irskoj i drugdje. E, luke i gradovi su gradili svoj razvoj na zajedničkom pripadanju jedinstvenom tržištu. To treba biti potpraćeno specijalnim mjerama za najizloženije regije. To treba poručiti i vijeću treba uzeti u obzir zabrinutosti zbog budućih odnosa između Velike Britanije i Europske unije. Stoga cijenim referencu na politički dijalog koji se mora voditi na svim razinama kako bismo imali dobro upravljanje budućih odnosa. E, nekoliko regionalnih e, parlamenata je uključeno u ovaj sporazum. E, dragi gospodine Barnier, e, Brexit nije kraj europske unije. Imamo tisuće gradova i stotine regija koji će braniti e, Evropsku uniju i koja mora biti pristupačna svim europljanima. To mora biti zajednički prostor mira i blagostanja. A sada, gospodine Barnje, veliko mi je zadovoljstvo da vam dam riječ. Izvolite. Dame i gospodo e, predsjedniče, gospodo ministri, e, gospodo i gospođe gradonačelnici, e, članovi ovog odbora koje dobro poznam, dragi Karl Heinz, ima mnogo razloga za ovaj sastanak s vama. Da nastavimo dijalog koji smo imali s mnogima od vas za vrijeme mojih posjeta na terenu e, raznim državama članicama Europske unije. E, to ne zaboravljam jer je to dio mene. E, već dvadesetak godina imam čast da predsjedam jednom lokalnom zajednicom u francuskim Alpama u Savoji. Mogu vam reći da danas u ovoj misiji čelnika pregovora za Brexit, ali kao europski povjerenik. Ono što sam naučio na te terenu od e, lokalnih poduzeća, poljoprivrednika, e, udruga i tako dalje, to mi je bilo e, jako korisno i uvijek mi je jako korisno. Drago mi je što nastavljamo ovaj dijalog, ne zaboravljamo Gospodine predsjedniče, zadnji puta 22. ožujka 2017. vi ste naglasili e, sedam dana prije no što se Tereza May obratila e, Evropskoj uniji kad je službena objavila Brexit koji je doveo do ovih e, pregovora od ožujka 17. Eh, do ožujka 19. Mi imamo to pismo eh, kojim se odabire eh, datum izlaska Ujedinjene kraljevine iz Europske unije. Našao sam vaš govor, ponovno ga pročitao. Uvijek je važno da provjerimo ono što smo rekli u određenom trenutku, da vidimo je li to točno. E, vi ste rekli jednu točnu stvar, a to je da e, Brexit e, imao, ima i imat će mnogo posljedica koje se često podcjenjuju, koje se često loše objašnjavaju. Imat će socijalne posljedice, tehničke posljedice, pravne, financijske i ekonomske posljedice. E, također ste rekli da, smo, ste, e, da ste odlučni, a i ja sam odlučan jer sam počeo ovu misiju sa svojom e, ekipom koju sam stvorio zbog vlastitog povjerenja i u suradnju Jean-Claude Junckera i svih službi Europske unije sa stručnošću članova vijeća i država članica. Naša odlučnost je našla dogovor za uredan izlazak Ujedinjene kraljevine, e, urednu rastavu koja po mom mišljenju ide mnogo dalje od e, e, neurednog izlaska. Razgovarali smo o uvjetima za uspjeh ovih pregovora. To nisu pregovori protiv Britanaca, već pregovori s Britancima E, e, željeli smo izgraditi jedinstvo 27 država članica e, zahvaljujući transparentnosti i dijalogu. Željeli smo što brže odgovoriti na nesigurnosti koje stvara britanska odluka o Brexitu. To, će, to stvara mnogo nesigurnosti za mnogo ljudi i htjeli smo uvesti red u izlazak, u rastavu, koju treba e, organizirati i za buduće odnose i buduće partnerstvo sa Ujedinjenom kraljevinom. E, predsjedniče, dame i gospodo, mi smo se držali te metode. I ja sam ispoštivao, nadam se, to mogu iskreno reći, ono što sam vam rekao. E, ja sam nekoliko puta posjetio svih 27 država članica, E, sastao sam se s premijerima, vladama, nacionalnim parlamentima, e, zajednicu poduzeća i sindikata. E, također sam posjetio nekoliko regija u Danskoj, Irskoj, u Flandriji, u Nižoj Saskoj i tako dalje. Vidjeli smo se i ovdje u kolegiju povjerenika sa članicama smo održali e, e, stotinjak sastanaka na e, raznim nivoima u, s parlamentom i s drugim institucijama smo surađivali. U stvarnosti i možda po prvi puta smo u tako ozbiljnim i kompleksnim pregovorima smo imali su konstrukciju su građanje e, sporazuma. E, to jača kredibilitet država članica i parlamenta. E, odbor regija je uvijek bio svjestan te potrebe jedinstva i uvjeta jedinstva, jedinstva je transparentnost i javna rasprava koji omogućuju da se uzmu u obzir specifičnosti svakog teritorija. U Briselu smo se sastali sa svima onima koji su željeli taj sastanak, mnogo regija i predsjednika, e, uključujući najudaljenije regije, su izložile svoje zabrinutosti. E, moja je uloga bila da nađem zajedničku liniju, da definiram zajedničke prioritete koje smo izrazili u ovim pregovorima u sporazumu o Brexitu koji je ovdje, e, stotina stranica, pozivam vas da ih pažljivo pročitate. E, mada je to zaista opsežno i složeno, a dolazi nam Božić. E, željeli smo odgovoriti i to precizno na sve nesigurnosti koje stvara Brexit E, to je sporazum, e, zbog toga je taj e, tekst gust i složen. To nije samo izjava, to je pravni tekst koji mora dati pravnu sigurnost tamo gdje je Brexit stvorio nesigurnosti. U prvom redu za građane 4,5 milijuna ljudi E, građani država članica koje rade u Velikoj Britaniji i milijuni i pol Britanaca koji e, žive i rade u jednoj od vaših regija. E, mnoge poznajete i sami. Željeli smo unijeti sigurnost i odgovore tamo gdje je Brexit stvorio nesigurnost. To važi i za E, financijske propise i sporazum. E, tijekom pregovora smo uvijek ponovno e, rekli nikad nismo bili agresivni, nikad to nismo bili revanšisti u tome. To ide, to je protiv mog duha. Rekli smo da smo za Britoniju i želje gradili smo e, e, Evropsku uniju 44 godine zajedno s Britanijom. Stvorili smo jedinstveno tržište, nedjeljivost četiriju sloboda i autonomiju odlučivanja 27 e, država članica. I na kraju smo našli taj, došli do sporazuma koji je usvojen prošle nedjelje. Usvojili su ga šefovi vlada i parlamenta država članica a to je sada pred parlamentom e, Velike Britanije. To je sporazum, ponovit ću to, mirno i ozbiljno. To je jedini i najbolji sporazum moguć. Mm, mm. E, to osigurava ambiciozne odnose sa e, Ujedinjenom kraljevinom. Ti odnosi nemaju presedana na području suradnje predsjednik Tusk i predsjednik Jean-Claude e, Juncker su naglasili da je to ozbiljan trenutak za Europu. Nemamo razloga za slavljenje. E, dozvolite mi da to kažem kao pregovar za Europsku uniju. Pregovori su negativni. E, to su negativni pregovori. Brexit nema dodanu vrijednost, situacija je situacija gubitnika na obje e, strane. Treba međutim ograničiti negativne posljedice izlaska. To smo pokušali napraviti u sporazumu. Evo, sporazum izlaska e, je, o, o izlasku je ovdje. E, tu se e, radi o prioritetima Europskog parlamenta i država članica, naših sugrađana. Citizens First. E, mi smo našli rješenje sa Britancima kako bismo jamčili sigurnost prava 4,5 milijuna ljudi za te ljude tijekom cijela njihova života i za njihove obitelji E, e, e, prava koja će biti zagarantirana za vrijeme tranzicije. A zatim to je druga priča. Nakon perioda tranzicije treba naći sporazum sa Britanijom za mobilnost. A to više neće garantirati slobodu kretanja kakvu danas poznamo. Sadašnja prava neće više biti zagarantirana Brexit, to ste spomenuli predsjedniče, e, predstavlja velike probleme za Republiku Irsku i Sjevernu Irsku. E, ugroženi su uvjeti mira i stabilnosti e, koje je donio sporazum Velikog petka u Belfastu. Mi smo se angažirali zajedno sa Britancima da učinimo sve što možemo, best endeavors, kako bismo zaključili i e, ratificirali 2020. E, jedan sporazum koji će te probleme regulirati. Ali budući da još ne znamo kakav će biti ishod tih budućih e, pregovora, a želimo zajedno s, Britanicama, s Britancima izbjeći tvrdu granicu između dvije Irske, Uveli smo zaštitni mehanizam, backstop, mm, pravno i operativni zaštitni mehanizam koji će spriječiti povratak tvrde granice i koji će omogućiti suradnju na cijelom otoku Irske i koji će sačuvati jedinstveno tržište. Backstop se ne mora koristiti, ne nužno mi želimo da ga ne, da ga ne trebamo koristiti. To je naša želja. Želimo stabilni odnos. Međutim, backstop je osiguranje stabilnosti. To garantira stabilnosti, mir, u Sjevernoj Irskoj i daljnji rad poduzeća, gospodarstva i dobrobit e, sjevernoirskih građana. Treća točka koja je jako važna jeste proračun. Kao što znate, mi se na europskom e, e, nivou svakih sedam godina se obvezujemo za jedan proračun. To je i cilj vaših rasprava danas. E, to je sljedeći e, proračunsko razbolje. 2014. E, su se 28 država članica složile o financijskoj politici i proračunu do 2020. godine. Ono što je odlučeno od strane od 28 država članica mora biti i plaćeno od 28, a ne od 27 država članica angažmani koji su preuzeti trebaju biti ispoštivani. E, poljoprivredna politika, e, sveučilišna suradnja i tako dalje. U tom sporazumu o izlasku smo našli odgovore za bezbrojne druge probleme E, napuštajući Europsku uniju, Britanci mehanički napuštaju, pravno napuštaju više od 700 međunarodnih sporazuma. To su komercijalni sporazumi, trgovni, e, Euratom i tako dalje. To je jedna od pravnih posljedica Brexita. Ali imamo i drugih problema. Na primjer, zaštita milijuna industrijskih e, e, zaštitnih imena, e, trademarks. Mm, mi jamčimo milijun imena, trademarks, imamo i tri tisuće oznaka geografskog podrijetla, e, imena, oznake sireva, vina i tako dalje koje omogućavaju egzistenciju naših regija. Govorimo naravno i o škotskom viskiju. E, našli smo rješenje za jedno e, razdoblje tranzicije koje će početi dan nakon njihovog izlaska u sljedećeg ožujka koji će trajati 21 mjesec, možda godinu ili dvije više, ako to odlučimo zajedno. E, u kojem razdoblju će Ujedinjena kraljevina biti izvan Europske unije, e, ne, neće sudjelovati u komisiji, u vijeću, u parlamentu, to je njezin izbor, ali će ostati u tijeku ovih 21 mjeseci unutar jedinstvenog tržišta i unutar e, carinske zajednice. Imaće prava i obveze e, politika iz tih područja. Evo telegrafski sadržaj ovog sporazuma koji e, uredno organizira ako to Britanci budu željeli i ako to Europski parlament želi, uredan izlazak Ujedinjene kraljevine ova, ova separacija, ova rastava je od ogromne važnosti za budućnost i za odnose koje moramo izgraditi sa Ujedinjenom kraljevinom. E, zemlja koja e, čak i izvan Europske unije će ostati naš prijatelj, naš partner i naš saveznik. E, prema tome radi se o tome da organiziramo taj ekonomski to ekonomsko partnerstvo, da organiziramo zajedničku sigurnost, mm, e, zajedničku suradnju u NATO-u i, i moramo i konsolidirati naše prijateljstvo. Evo, e, razumjeli smo se o političkoj deklaraciji od 26 stranica koja opisuje okvir i arhitekturu budućih odnosa. Mogu vam reći istinu sada, e, dame i gospodu. Nakon Brexita e, ne možemo imati situaciju business as usual. To, to ne može biti i neće biti business as usual. Brexit mijenja stvari. I kao što sam to često rekao, e, oni će imati najbolje odnose sa Europskoj unijom, ali najbolji odnos je članstvo u Uniji, a ako niste član jer ste to izabrali, onda ste u manje povoljnoj situaciji. Naš zajednički interes je ambiciozno partnerstvo jer smo eh, u ovom, ovoj izjavi, političkoj izjavi rekli da radimo za dobrobit E, digitalnu budućnost, mobilnost, e, za e, konkurentnost, javnu nabavu i tako dalje, ali i za političku i policijsku suradnju, ali isto tako za suradnju na obrani i vanjskoj politici. To je ambiciozno. Ako želimo, bit ćemo zajedno i oslonit ćemo se na osnovu to će biti sporazum o slobodnoj e, razmjeni. Mm, Imaćemo carinski e, sporazum e, koji će biti dogovoren u sporazum za poduzeća s obje strane kanala. Imaćemo i novi sporazum o ribarstvu jer Britanci izlaze iz zajedničke ribarstvene politike taj sporazum e, e, govori o e, pristupu vodama i tržištu. To će se ispregovarati u pregovorima o budućim gospodarskim odnosima. Ja sam bio ministar za ribarstvo Francuske nekoliko godina, pa poznam tu situaciju. Mi ćemo se potruditi da to bude e, dobar sporazum i pregovarat ćemo ga prije 1. srpnja 2020. godine, prije e, isteka tranzicije. E, tu moraju sudjelovati i gradovi i regije. Moramo održati din, ekonomsku dinamiku naših lokalnih zajednica. Naše lokalne zajednice su jako ekonomski vezane e, za e, trgovinu s e, Velikom Britanijom. Unutarnje tržište je naš glavni adut. Moramo ocijeniti učinak Brexita. To će ovisiti o prirodi budećeg sporazuma. Moramo uvijek biti spremni e, za eventualije. Moramo očuvati e, ravnopravno tržišno natjecanje sa Velikom Britanijom. Stoga imamo precizne obveze e, koje osigurava jednake uvjete za sve na socijalnom, okolišnom i drugim područjima. Ovaj gospodarski sporazum tu po prvi puta u trgovinskim e, pregovorima e, između Europske unije i treće zemlje. Tu nećemo imati situaciju kao s Japanom, Korejom ili Kanadom. E, mi trebamo poticati, moramo kontrolirati rizike divergencije, raznolikosti kako ta različitost ne bi utjecala e, na nejednakost, na primjer na dumping. Moramo imati e, pravedno tržišno natjecanje. Moramo očuvati i e, uvjete za suradnju sa gradovima, regijama Velike Britanije, sveučilištima Velike Britanije, mm, za Sjevernu Irsku, mi smo se s Velikom Britanijom obvezali da ćemo očuvati politiku PIS. Osim programa PIS moramo izbjeći i da, neki, da se neki programi prekinu. Moramo nastaviti E, da Britanci i dalje imaju mogućnost sudjelovanja u europskim programima koji su obično otvoreni trećim zemljama. To su programi e, znanosti, istraživanja, inovacija, e, program za mladež, Erasmus i mnogi drugi programi to će biti e, inter, međuregionalna e, suradnja Interreg koju e, je komisija otvorila trećim zemljama za sljedeće proračunsko razdoblje. Ujedinjena kraljevina će moći sudjeloviti i u drugim programima, ali u drugačijim financijskim i pravnim uvjetima nego danas E, trebamo održavati dijalog u znanosti i inovacijama. E, vaše lokalne zajednice imaju mjesta u tim e, pregovorima. Trebaju imati dijalog sa britanskim regijama i lokalnim zajednicama. Sada samo da podsjetim, ako uspijemo, ako imamo zajedničku volju, ovo će partnerstvo biti bez presedana. E, e, e, Imaćemo mnoga područja suradnje. To će igrati veliku ulogu za gradove i regije. Podsjećam još jednom, u nekim državama članicama po Ustavu su regionalni parlamenti jednaki nacionalnim parlamentima. E, buduća, budući odnosi, to treba podcrtati. E, za razliku od e, sporazum o Brexitu, svi naši budući odnosi će se prenijeti u sporazume koji će biti miješani sporazum koji će zahtijevati jednoglasni sporazum nacionalnih parlamenata 27 država članica i nekih regionalnih parlamenata. To sam već rekao. Nismo još došli na kraj puta, to je dugačak i težak put. Ali mi se s time, eh, mi se pripremamo sa nadom da ćemo uspjeti. E, ono što sam vam rekao je uvjetovano e, ratifikacijom ovog sporazuma e, koji je osnova za sve. Ako nema ratifikacije, nema osnove za povjerenje koje trebamo imati s Britancima za izgradnju budućih odnosa. Ključ je sada ratifikacija s obje strane, Europskog parlamenta i Britanskog parlamenta. Evo, sada svaki mora od nas preuzeti svoje odgovornosti. Mm, britanski parlament, donji dom, će se to, o tome izjasniti sljedećih dana. To je sporazum o budućnosti njihove zemlje. E, mi moramo ispoštivati ovo vrijeme e, parlamentarne rasprave mm, sa strane Evropskog e, 22. ožujka sam e, e, vam sve rekao o izazovima ove nove agende. To se ne ograničava na Brexit. U svom pismu obavještenja Velika Britanija od tog, primitka tog pisma Evropska unija i Jean-Claude Juncker su dali mnoge prijedloge. Mnogo govorimo o jedinstvu Evropljana u tim pregovorima. To su željeli ševovi vlada. Situacija je ozbiljna. Trebamo, to je osjećaj svih političara, šefova vlada, Isto tako, um, s obzirom na SAD, stabilnost sredozemlja, terorizam, ima mnogo razloga koji opravdaju ovaj osjećaj ozbiljnosti koje osjećamo u Europi i ovdje u parlamentu i kod vas u ovom odboru. Mi smo zajedno sa mojim suradnicima mi smo radili na tome putem dijaloga i transparentnosti. Ono što vam e, želim reći jest da smo mi pokazali to u tako teškim pregovorima o Brexitu i to su svi čelnici mogli iskoristiti u jednom pozitivnom programu kako bismo pomirili građane s Europom i odgovorili na sva pitanja suvereniteta i blizine javnosti u području gospodarstva, području upravljanja migracijama, partnerstvu s Afrikom ili pak kada je riječ o zelenoj Europi. Postoji velik broj tema koje imaju mogućnost mobilizirati pozitivne poruke, tako da smatram da to može koristiti ne samo u sklopu ovih pregovora, nego jednog pozitivnog programa koji će biti od svim vašim regijama i državama članicama. Hvala vam na pozornosti. Merci beaucoup, Monsieur pour cette présentation à la fois Hvala vam, gospodine Barnier, na ovom konciznom i cjelovitom predstavljanju jednog akta koji će zacijelo ući u povijest Europske unije, premda trenutno ne možemo reći u kojem vidu. Mislim da je ovo ozbiljan trenutak, a i vaša poruka je bila usmjerena prema budućnosti. Ono što ste vi rekli već je izazvalo veliku pozornost u našoj skupštini. Desetak članova odbora regija se prijavilo zagovornike i mislim da je to znak jednog velikog eh, zanimanja za ovu temu. Lijepo molim sve članove da budu koncizni. Vi znate da imamo zadano vrijeme za govore. Vi ste me izabrali ovdje kako bih eh, vam to dao da znanja i kako bismo to poštivali. Već sam zahvalio gospodinu Barnjeu na uloženom trudu. Mislim da eh, njegov trud zaista zaslužuje naše divljenje, no kada bi sada svi uzeli riječ da to kažu, ne mislim da bi to imalo veliku dodanu vrijednost za gospodina Barnjeja. Osim toga, to bi nam onemogućilo da govorimo o suštinskim pitanjima. Kao i druge aktualne teme, imamo običaj dati riječ osobi koja je E, tražila da se ova tema stavi na dnevni red, a to je kolegica Birgit. E, Poštovani gospodine Barnje, zahvaljujem na obraćanju. E, hvala vam na vašem trudu u pregovorima. To je bila herkuleanska zadalja, zadaća. E, e, e, rezultat pregovora, izlazak Britanije, to je vrlo tragično za nas. Međutim, vaši pregovori su bili vrlo uspješni. Mislim da se Brexit ne može spriječiti. Sviđalo nam se to ili ne. Ovaj sporazum koji treba raficirati, treba i provesti E, dvije, e, kako 2019. ne bi došlo do kaosa. Trebamo prelaznu fazu za odnose između Europe i Velike Britanije. E, Donja Saska ima povijesne odnose sa Ujedinjenom kraljevinom. Čak i naše osnivanje zahvaljujemo Britaniji u našoj e, pokrajini žive mnogi Britanci, imamo mnoge trgovinske sporazume, mnogo izvozimo u e, Britaniju. Za nas je izlazak vrlo gorak. Mi smo se međutim pripremili. E, naša poduzeća su počela skladištiti proizvode E, e, Velika Britanija je naš e, trgovanski partner na drži drugo mjesto, međutim zbog izlaska je pao na, pala na treće mjesto. Moj ministarstvo razgovara sa dionicima kako bi razgovarali o posljedicima. I također komuniciramo preko interneta mi također razimo na zakonodavnim odredbama za prijelazno razdoblje. Želimo uredan Brexit, ali e, pripremamo se i za scenarij no deal. Mi imamo planove kao i naša savezna vlada za hitne mjere ako e, ne bude došlo do sporazuma. Zahvaljujem vam na eh, vašem radu na ribarstvenoj politici. Eh, naši ribari na Sjevernom moru su jako pogođeni time. Stoga do 1. srpnja 2020. moramo naći E, e, rješenje za pristup Sjevernom moru na britanskom dijelu. Molim Europsku komisiju da ne popusti pritiscima. Znam da ćete, gospodine Barnje, vi biti na našoj strani. Dragi kolege i kolegice, Brexit znači promjene za cijelu Europu, stoga je važno da ne izgubimo povjerenje naših sugrađana. Moramo i dalje graditi naša vrijednostna načela. Hvala. A sada riječ ima e, kolega Michael Murphy. Hvala vam predsjedniče. E, ne želim umanjiti velike izazove koji su još pred nama, no želim pozdraviti ovaj nacrt sporazuma u kojem su sadržana kompromisna rješenja. Iz perspektive Irske tu je dobro što je zaštićen sporazum Velikog petka. Jamči se da neće biti tvrde granice na otoku. I mislim da je važno istaknuti da u nacrtu protokola jasno stoji da niti jedna odredba sporazuma ne može dovesti u pitanje ustavni poredak Sjeverne Irske, te se e, jamči načelo suglasnosti iz sporazuma Velikog petka. Ratifikacija nacrta sporazuma je najbolje realno rješenje kako bi se osigurao uređen izlazak Ujedinjenog kraljevstva iz Europske unije, to je u interesu naših regija. I lokalne razine. Naši građani moraju se početi pripremati na izlazak iz Europske unije. Ne znamo koji će biti razmjeri e, dakle i posljedice te, to, te činjenice, međutim to će utjecati na naše građane, na poduzetnike. Regije i e, lokalne vlasti moraju biti i imati vodeću ulogu u pripremi za te promjene i moraju biti e, u središtu dijaloga koji se vodi o tome. Želim podržati kolege iz Ujedinjene kraljevine koji traže tjesnu suradnju nakon Brexita između nas i lokalnih i područnih vlasti u Ujedinjenom kraljevstvu. Hvala. Albert Bor, sljedeći ima riječ. Hvala vam. S obzirom e, da je Ujedinjeno kraljevstvo na rubu ustavnog kaosa, e, sljedeći tjedan moglo bi doći do odbijanja Brexita, sporazuma o Brexitu, do novih izbora ili novog referenduma. Međutim, jedino je dogovoreno da neće biti izlaska bez sporazuma. Kako bi se dopustilo Ujedinjenom kraljevstvu da riješi ovo pitanje, hoće li 27 država članica razmotriti produžetak roka nakon 27. ožujka ili će 27 država članica potaknuti Ujedinjeno kraljevstvo da povuku e, aktivaciju članka 50. budući da je sud Europske unije rekao da je to moguće. Postavljam ovo pitanje kao stanovnik Birminghama koji je doista imao velike koristi od članstva u Europskoj uniji i vjerujem da bi njegovi stanovnici htjeli dati daljnji doprinos europskom projektu. Naši lokalni vijećnici žele održati kontakte sa lokalnim i područnim vlastima diljem Europske unije. Hvala vam. Sada riječ ima kolega Karl von Langerberg. Tak. Ja, vi beklagar alla Brexit och du beskriver själv att alla är förlorare. Hvala lijepo. Mislim da smo svi doista vrlo tužni zbog Brexita. Sami ste rekli da smo svi mi gubitnici. Nadam se da će ovaj sporazum dobiti potporu, međutim tu postoji još e, dosta velik stupanj neizvjesnosti. Što se tiče Švedske, mi se pripremamo na Brexit. Jedna od vodećih banaka radi na pripremnim aktivnostima, čak i u slučaju Brexita, bez, bez sporazuma. Inače, tu postoji velika trgovinska razmjena sa Ujedinjenim kraljevstvom, tako da se razmatraju nove mogućnosti, nove prilike. E, također se radi na pripremama carinskih formalnosti. Za nas je vrlo važan i sektor ribarstva, o tome smo već mogli čuti. Što se tiče suradnje na razini e, srednjih škola. Mi imamo dobru suradnju sa sveučilištom u Edimburgu i pitamo se što će biti sa svim našim studentima koji odlaze na razmjenu u Ujedinjeno kraljestvo. Zato je važno da imamo dobar sporazum o Brexitu. To je važno za Ujedinjeno kraljestvo, ali i za nas koji želimo da naši studenti mogu nastaviti studirati u Ujedinjenom kraljestvu. Sljedeći je kolega. Kolega Johman, hvala. Ja bih e, želio iskazati veliko divljenje e, za rad gospodina Barnjeja i to govorim u svoje osobno ime i ime svog, e, svoje političke skupine. Želim također istaknuti važnost ambiciozne suradnje iz naše perspektive. Kada govorimo o lokalnim vlastima, o regijama i o sveučilištima, važno bi bilo znati kako vi gledate na buduću suradnju na toj razini? Hoće li se moći nastaviti ta suradnja? Karl van Loon. Hvala. Da kako, ako imate dobar sporazum, to jamči i dugotrajno prijateljstvo. Kada bismo imali tvrdi Brexit bez dogovora o trgovinskoj razmjeni. To bi moglo negativno utjecati na izvoz. Mi bismo mogli izgubiti 2,6% BDP-a u našoj regiji. Također bi se izgubila brojna radna mjesta. A što se tiče za što se tiče građana Ujedinjenog kraljevstva koji žive u Belgiji i Briselu i e, naših građana koji žive u Ujedinjenom kraljevstvu, to će se također negativno odraziti na njih. Države članice Europske unije moraju se potruditi da dobro pripreme buduće pregovore. Nadalje, treba nam veća fleksibilnost kada je riječ o području državnih potpora na način da lokalna tijela i područna tijela mogu imati bolji pristup ribarstvu. Govorili ste o lukama. Flandrija je mala regija, ali imamo značajne luke. I na kraju moramo uzeti u obzir i činjenicu da neke države i regije imaju posebno, posebno osjetljive na neka pitanja. Kolegica Barbara. Ja a, govorim Eh, kao predsjednika automotive industry. Mi imamo ogromnu automobilsku industriju koja je naročito teško pogođena Brexitom. Za Štajersku je eh, Velika Britanija eh, četvrta po trgovinskim odnosima, za Austriju na devetom mjestu. Imamo opskrbin lanac kojim smo povezani s Velikom Britanijom E, e, imamo proizvodnju automobila na primjer u e, Oxfordu dijelovi se šalju u Europu iz naše zemlje ide, ide tisuću kamiona svakog dana u Veliku Britaniju imamo ogroman izvoz u Veliku Britaniju. Automobilsko područje je naročito poguđene Brexitom. Stoga vas molim da to imate naročito na umu. Hvala. Hvala lijepa. A sada riječ ima i Peter Kaiser. Izvolite. E, predsjedniče, Brexit, e, kao što je rekla e, ova govornica, će pogoditi različito, različite regije. Stoga je važno da Europska komisija misli na to e, da VFO naročito sa težištim, regionalnim težištima e, e, djeluje protiv tih negativnih posljedica. Da, sporazum je ispregovaran, međutim nije još ratificiran. Koja, koju strategiju, koju perspektivu predviđa komisija ako e, pregovori ne uspiju. E, u, s tim u vezi što će se e, dogoditi sa ambicioznim partnerstvom ako se to dogodi. Mm, mm, moramo povući jedan poučak. To je bila taktika nacionalista E, taktika koja može uništiti cijelu Europu, negativno na nju utjecati. Hvala. A sada riječ ima François de Costo. Hvala vam e, predsjedniče. E, želim prenijeti jednu poruku, a to je poruka predsjednika Europskog udruženja ribara koji vam želi zahvaliti na tome što ste tijekom pregovora vodili računa o sektoru ribarstva. Želim također reći da smo u ključnom trenutku za povijest Europske unije. Tijekom ovih mjeseci pregovora vi ste definirali jednu metodologiju kojom se jamči sloga u Europskoj uniji. Mislim da trebamo nastaviti raditi na taj način putem dijaloga i skrbi o transparentnosti. Danas smo pokazali da članstvo u Europskoj uniji nije isto što i ne biti član Europske unije. Mislim da moramo tematski objasniti što podrazumijeva Brexit, tako da oni koji žele ostati u Europskoj uniji budu svjesni što im članstvo donosi. Postoji nada da će naši budući odnosi biti kvalitetni, to je potrebno za nas Evropljane, za regije, pogranične regije na granici sa Ujedinjenim kraljevstvom, a to je bitno i za britanske građane. Ja nisam ljutit na britanske građane koji su glasovali za Brexit, ali jesam ljut zbog neodgovornosti britanskih političara koji su doveli do tog referenduma. Hvala. Mr. Barnier, uh, I would like to, uh, Hvala vam, gospodine Barnier. Ja govorim u ime uh, svoje zemlje, u ime Slovačke. I najprije želim reći da me stvarno brine ovo što se događa u mojoj zemlji. Ova današnja rasprava je itekako relevantna, budući da neke od sila koje su izazvale ovo o čemu danas govorimo su protueuropske snage, a one jačaju u Slovačkoj. Raste ekstremizam, imamo nacističku stranku u e, slovačkom parlamentu, a vladajuća koalicija e, ponekad ima e, retoriku koja je otvoreno proruska a isto tako nije osuđena agresija Rusije na susjed na našeg susjeda Ukrajinu, ali da se pritom uopće ne razmišlja o tome kakav to učinak može imati na našu zemlju i na Europsku uniju. Sve me to brine i volio, volio bih da pronađemo rješenje. naravno, budućnost Slovačke je unutar Europske unije i kao guverner naše regije ja vas pitam što vi mislite? Što mi kao regionalni lokalni političari možemo učiniti kako bismo preobratili ove trendove u našoj zemlji i e, ostali bliži Europskoj uniji? Hvala. Sada riječ kolega Antoni Buchanan. Thank you, Mr. President. Hvala vam gospodine predsjedatelju, gospodine Barnier. Nacionalna udruga Kozma radi na tome kako bi i Ujedinjena kraljevina i pregovarači znali za stavove Škotske e, u procesu Brexita. Mi smo bili za to da ostanemo u, EU u Europskoj uniji i, to, i smatramo da je to i dalje najbolje za razvoj i napredak Škotske. Prošli tjedan smo odlučili podržati takozvani People's Vote, to je kampanja za novi referendum nakon objave sporazuma, no ostanak u Europskoj uniji je jedna od opcija Isto tako tražimo da se suspendira aktivacija iz članka 50. No, ono gdje trebamo vašu pomoć jest e, da znamo da imamo podršku iz Brisela ako to bude potrebno. Već smo rekli da želimo osnovati zajedničko tijelo između Europske unije i e, Ujedinjene kraljevine. Škotski građani, parlament, e, općine, svi su oni podržali ostanak u Europskoj uniji i to iz svih stranaka i sve naravno kroz dijalog sa Europskom unijom i kolegama iz odbora. Molim vas, imam jednu hitnu molbu. Moramo osnovati jedno posebno povjerenstvo da vidimo, da analiziramo posljedice Brexita jer u protivnom e, ćemo naštetiti škotima koji nisu glasali za Brexit i koji zapravo velikom većinom žele ostati u Jedinoj kraljevi u Europskoj uniji. Hvala vam na podršci. Hvala. Nakon ovih 12 govornika ću ponovno priliku gospodinu Barnjevu. Izvolite. Hvala vam predsjedniče. Želim zahvaliti svima koji su mi ukazali povjerenje. Dakle, pokušat ću odgovoriti telegrafski. Gospođo Birgit, malo čas smo govorili o pripremama e, isto vrijedi za automobilski sektor. Zahvaljujem kolegici koja je postavila to pitanje. Europska komisija je, naime, glavno tajništvo je objavilo 17 obavijesti e, koje se odnose na pojedinačne sektore, to je javno dostupno. Poduzeća i regije se trebaju njima koristiti kako bi shvatili što sve spada u pripremu za Brexit. E, postoji također i ta opcija koju mi ne želimo, ali je još uvijek na stolu, a to je izlazak bez sporazuma, tako da e, regije i poduzeća trebaju e, si uzeti vrijeme, a imaš vremena do ožujka kako bi ubrzale pripremne radnje. Da kako bilo bi bolje da iskoristite ovo vrijeme koje preostalo do izlaska za pripremu. Gospodin Van Loo i gospodin Peter Kaiser e, spomenuli su također da e, regijama treba pružiti potporu. Kolega Michael također. Gospodin Van Lov, ja sam osobno bio u Brižu, to je bio jedan od mojih prvih službenih posjeta Flandri i vidio sam e, potencijalni efekt Brexita na Flandriju i dakle što se tiče uvoza i izvoza koji prolazi kroz e, flandrijske luke. E, dakle, Irska, Belgija, Danska, to su zemlje u kojima se nalaze regije na koji bi se mogao odraziti Brexit, isto vrijedi i za Francusku. Dakle, mi moramo e, poznavati samu prirodu budućih odnosa kako bismo odgovorili na to pitanje i to možete pročitati u deklaraciji koja je istovremeno precizna, ali je i otvorenog tipa, budući da se ovdje govori o nekim načelima konvergencije. Dakle, mi se držimo načela integriteta jedinstvenog tržišta, nedjeljivosti četiriju sloboda i autonomije donošenja odluka u EU, ali se poštuju crvene linije e, Ujedinjenog kraljestva. Mi smo oduvijek tvrdili u Europskom vijeću da nakon Brexita, odnosno tijekom pregovora koji će trajati dvije dvije godine ili duže, Dakle, ukoliko dođe do promjena u zahtjevima Ujedinjenog kraljestva, mi smo se spremni na to prilagoditi i to s mjesta. Dakle, ovdje se govori o konvergenciji, govori se o prostoru slobodne trgovine ili o sporazumu slobodne trgovine, to može biti polazišna točka, ali to ne isključuje i e, dodatne mogućnosti ovisno o zahtjevima Ujedinjenog kraljestva. Tako da tu postoji velika fleksibilnost, postoji E, dakle prostor za promjene, ali e, svi moraju znati da ćemo se mi držati naših načela. Dakle, ja e, sam uzeo u obzir činjenicu da bi Brexit mogao imati posljedice na neke regije. Razgovarao sam o tome sa predsjednikom Junckerom. da dakle, kako vidjet ćemo kako će izgledati smjer budućih odnosa i koliki će biti intenzitet tih budućih odnosa. Vidjet ćemo hoće li i koliko će Brexit imati snažan e, efekt i vidjet ćemo onda kako će se to odraziti na proračun u regijama. E, netko je spomenuo i sveučilišnu suradnju. Mi e, se koristimo instrumentima koji nam omogućuju suradnju s trećim zemljama poput Švicarske, Norveške i Izraela. Imamo također i program Erasmus koji ste sami spomenuli. Gospodinu Albertu Boru želim reći da shvaćam e, njegovu zabrinutost. Gospodin Bjukanan je također spomenuo članak 50. Ja sam to primio na znanje, međutim u svojstvu pregovarača ja ne mogu sudjelovati u raspravi koja se vodi u Velikoj Britaniji. Ja to naprosto ne mogu učiniti. Ja sam e, saslušao sve sugovornike, sve koji su došli u moj ured, uključujući gospodina Faraža. Međutim, ja se u to ne mogu miješati. Svi znaju koji su bili preduvjet za aktivaciju članka 50. E, okolnosti u kojima je došlo do te aktivacije. Ja ne mogu zauzimati stranu kada je riječ o daljem e, glasovanju u britanskom parlamentu. Mogu samo mirne duše reći nakon sastanka Europskog vijeća da je ovaj sporazum o razdruživanju i deklaracija o budućim odnosima najbolje i jedino moguće rješenje ako želimo imati uređeni izlazak Velike Britanije iz Europske unije. Kao što smo čuli od gospodina Žakmana, u deklaraciji o budućim odnosima nalaze se neki e, parametri koji bi omogućili ambiciozne odnose u svim područjima Dakle, ako se ostvari sve ono što stoji u ovoj deklaraciji, e, onda ćemo imati veći veće mogućnosti suradnje nego sa bilo kojom trećom zemljom do sada. Što se tiče Škotske, ne mogu to komentirati, to također spada u unutarnju raspravu koja se vodi u Ujedinjenom kraljevstvu. Dakle, mi djelujemo isključivo temeljem onoga što nam govori vlada Ujedinjenog kraljestva, a one nam već dvije godine govore da žele napustiti jedinstveno tržište, Carinsku uniju i Europsku uniju. Tako da mi vodimo računa o tome da kako uvažavajući naša načela. Gospodin de Koster e, i neki drugi članovi su govorili o e, poukama koje možemo izvući iz Brexita ja sam zadužen za upravljanje posljedicama Brexita u vaše ime, no kako sam i sam političar, e, dakle čitog života sam bio u politici, htio bih e, preporučiti da ne miješamo posljedice sa poukama. Što se tiče toga, ne želim da se miješa e, mišljenje javnosti koje se izišlo na površinu tijekom ovog glasovanja e, na referendumu. Dakle, osjećaj da se nema sluha za neke građane i mislim da se za to moraju pronaći odgovori na europskoj razini, nacionalnoj, a ponekad i na lokalnoj razini. Jer ako želimo izbjeći porast populizma, onda moramo odgovoriti na te osjećaje nam, o kojim progovara javnost. E, želim također odgovoriti na još jedno pitanje i reći da sam ja oduvijek smatrao da u Europskoj uniji svaka regija, svaka zemlja i svaki građanin ima dodanu vrijednost. Vi ste spomenuli Slovačku, no mislim da svaka zemlja ima svoje mjesto i svoju dodanu vrijednost. Hvala, sada nastavljamo sa drugim krugom. E, kolega Mark Schreiber. Hvala predsjedniče. Kad je Velika Britanija 57. rekla e, ne Evropskoj uniji, onda je trajalo četiri godine da opet kažu da. E, nordrhein westfalen kao i Niža Saska ne bi postojali bez suradnje. Da bi Velika Britanija opet rekla da e, Europi, Moramo održavati dijalog e, s tom zemljom. E, partnerstva gradova, škola, razmjena e, organizacija civilnog društva i znanstvena razmjena je vrlo važna. Stoga Brexit ne smije biti povod za popuštanje te suradnje mora nas potaknuti na još bližu suradnju. Stoga e, želim gospodinu Barnijevu zahvaliti na velikoj pregovaračkoj vještini i trudu. Hvala. A sada riječ ima e, kolega Antoni. Izvolite. Ja predstavljam e, nacionalnu skupštinu iz Walesa, velški parlament i nisam imao priliku izraziti se što ja mislim o krizi u kojoj smo se našli te o posljedicima Brexita za ljude u Walesu. Sve što znamo jest da će e, izlazak iz Europske unije imati štetne i dugotrajne posljedice. No što god se dogodi, mi u Walesu i, žale, eh, i dalje želimo imati odnose sa Europskom unijom i baš kao i naša nacionalna skupština sa Europskom unijom. A imamo i obveze zato što imamo čitav niz eh, ljudi koji će na sebe gledati kao mlade europske eh, Welshane i možda će u nekoj budućnosti i sjediti na ovoj plenarnoj sjednici ili služiti u Europskom parlamentu. E sada, što možemo omogućiti da našim devoluiranim parlamentima, poput ovog u Velsu, da imaju i dalje odnose i da i dalje surađuju s Europskom unijom? Kako možemo imati produktivan odnos u e, svijetu nakon Brexita? Te kakvi bi odnosi uopće mogli biti mogući između Velsa i Europske unije kako bismo osigurali da prijateljstva i partnerstva na kojima smo radili da se nastave, zato što oni jednostavno moraju nastaviti. Hvala lijepo. Kolega Klara Ju, kolegica Klara Ju sada ima riječ. Hvala vam. Ja dolazim iz Španjolske, iz uh, eh, glavnog grada jedne regije u kojoj se proizvode vino i kao što je rekao gospodin Barnier, tu smo se sada našli na putu koji vodi u nesigurnost. U tom smislu i u vezi sa regijom i gradom koja uvolike ovisi o jednom proizvodu, koji je vezan uz jedno e, oznaku zemljopisnog podrijetla, kao što je vino, e, moramo tražiti zaštitu prava i oznaka izvornosti tih proizvoda koji su toliko značajni za lokalno gospodarstvo. Isto tako moramo tražiti da se ispunjavaju proizvodi za kvaliteta britanskih e, proizvoda koji će se morati natjecati s nama u Europi. S druge strane, ja kao Španjolka vam moram reći da e, Velika Britanija izlazi, no Španjolska postaje europska zemlja sa jednom e, stranom kolonijom na vlastitom teritoriju, to je Gibraltar. To nije samo jedan politički spor između Španjolske i Velike Britanije, već je to e, europska, to je zapravo jedan oblik invazije koji napokon trebamo riješiti. I na kraju želim istaknuti važnost rješavanja situacija koje se odnose na Španjolce koji rade u Gibraltaru i koji svakoga dana prelaze granicu kako bi e, otišli na posao u taj grad. Hvala. Kolega Korla Mos. Als burgemeester en bestuurder van de regio Rotterdam met de grootste havenstad da jedne od najvećih lukova kao mm, e, najveće luke u Danskoj se e, kao Rotterdam, tamo se pripremaju za izlazak Velike Britanije i želimo e, poslati točne informacije građanima e, i naravno učiniti sve kako ne bi e, naštetili izvozu. Moramo imati mjere, mjere koje će ublažiti učinak Brexita i nadamo se da će e, na taj način ćemo će naši gradovi i naši građani biti sigurniji oko posljedica Zanima me hoće li u Europi biti dovoljno resursa da se na vrijeme pripremimo za utjecaj e, recimo lučkih aktivnosti a i e, u industrijskom sektoru se postavljaju brojna pitanja jer e, se svima čini ko da pripreme nisu dovoljno dobro obavljene. Trgovinski, trgovinska razmjena je značajna između Europe i Ujedinjene kraljevine i zbog toga bi trebalo sve učiniti da to nesmetano teče. Razmjena znanja i mobilnost mladih ljudi su najuspješniji elementi Europske unije i njene politike program e, Erasmus, izrađivački e, programi to e, dokazuju. Želimo surađivati. Ujedinjena kraljevina na polju istraživanja i inovacija je vrlo važna za Europu, naročito za moj grad Berlin. U izradi buduće suradnje moramo imati ravnotežu između izostanka biranja a la carte i dobre suradnje. E, mi moramo osigurati e, suradnju između istoka i zapada. E, Berlin je dokazao da je to moguće ujedinjenjem istočnog i zapadnog Berlina. Izuzeće Velike Britanije iz naše istraživačke obitelji bi zaustavio taj veliki napredak. Trebamo razmjenjivati e, ideje. E, moramo imati ne Europe first, već otvorenu Europu. To hvala lijepa. E, riječ ima sada hey, Kate Finney. Thank you very much, Mr. President. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Gospodine Barnier, ja sam najmlađa članica irske delegacije imala sam sreće odrastati u Irskoj u kojoj je većinu mog života vladao mir. I zbog toga vam želim zahvaliti na tome što ste inzistirali na poštivanju sporazuma na Veliki petak od početka ovog postupka. I isto tako e, želim vam zahvaliti što ste posvetili jako puno pozornosti negativnim posljedicama koje bi za Irsku i Sjevernu Irsku imala tvrda granica ja vas molim da bez obzira na ishod glasanja u e, britanskom parlamentu da ostanete i dalje predani tom stavu. Isto tako vam zahvaljujem na zapravo e, u ovom odboru je usvojena rezolucija prošli mjesec i to e, jednoglasno. Rezolucija, u rezoluciji govorimo o uspostavi fonda koji će pomoći onim regijama koje će biti najviše pogođene Brexitom. I molim vas podršku za uspostavu takvog fonda. Hvala vam. Hvala lijepo. Anet Tabasa da ima riječ. Da. Hvala lijepa predsjedniče. Ja predstavljam grad Hamburg, to je najveći industrijski grad u Njemačkoj. Mi smo treća luka po veličinu, imamo vrlo usku suradnju sa Velikom Britanijom, to je naša tradicija. Stoga Brexit na nas vrlo negativno utječe, ne znam još koliko. E, imamo sada jednu koordinacijsku skupinu, ja je vodim, imamo predstavnike e, gospodarstva, e, veterinarstva i znanosti. Mi stalno informiramo naše sugrađane o tijeku pregovora. Imamo i zakonodavstvo u pripremi, ako e, i za slučaj e, sporazuma i za slučaj da ne dođe do sporazuma. E, po mom mišljenju je nužno potrebno da sve razine lokalne, regionalne, nacionalne imaju sličan pristup jer e, zakonodavstvo mora biti ujednačeno. Na, e, veselim se da je otvoren ovaj dijalog i još jednom zahvaljujem gospodinu Barnijevu na odličnom radu. Sljedeći je kolega Nikola Dobroslavić. Nije prisutan. Bazilo Vorta, zatim ima sljedeći riječ. Muito obrigado, senhor Michel Barnier. É profunda e incerteza. Hvala vam, povjereniče Barnier. Velika nesigurnost koja obilježava odnose sa Velikom Britanijom nakon 2012. bit će jasnija tek nakon 11. prosinca kada se bude glasalo o ovom sporazumu u Britanskom parlamentu. Svi nastojimo ublažiti što je više moguće negativne učinke Brexita. No ja nažalost smatram da ishod, neće biti, ishod glasanja neće biti pozitivan. Dakle, imamo dakle, čitav niz vrlo ambicioznih e, trgovinskih e, razmjena i Velika Britanija će i dalje ostati naš glavni trgovinski partner i prijatelj. No što se tiče našeg tržišta, Velika Britanija je vrlo važno tržište odakle dolazi velik broj turista, a ujedno je Velika Britanija i važan trgovinski e, partner. Stoga će Brexit imati i tekako strašan učenak, a procjenjujemo da će naš izvoz pasti za 24%. Zatim postoji problem i sa razinom smanjenja usluga. Razmislite samo na utjecaj u e, turističkom sektoru. Od ožujka 2019. do 1. siječnja 2021. biti će tranzicijsko razdoblje. To je vrlo važno da e, i za tvrtke u EU i u Velikoj Britaniji. E, uvjeti koji su definirani u sporazumu su bili mogući zato što smo nastupali zajedno i jedinstveno. Kolega Arnold Hač ima riječ. Gospodine Barnier, kao lokalni političar iz Sjeverne Irske koji je doživio mnoge godine terorizma Ire, moram vam reći da stvaranje e, carinske unije sa e, sjevernom Irs, to jest stvaranje čvrste granice sa između sjeverne Irske i Velike Britanije je jednako opasno kao i stvaranje čvrste granice između sjeverne Irske i Irske. Naša trgovina sa Velikom Britanijom iznosi 70% Sjeverna Irska je razočarana sa svojom lokalnom vlašću, a najlošija e, odredba u sporazumu je takozvana odredba o backstopu, dakle zaštitnom mehanizmu. E, ne možemo tražiti, to je najveća zamka, zato što ne možemo se obvezati da ćemo zauvijek poštivati odredbe iz Europske unije. Ja mislim da smo mi ispali zatvorenici ovog sustava. Ja se nadam da ćete ponovno razmotriti ove elemente, zato što je u najboljom interesu svih strana da se stvar riješi na prijateljski način. Gospodine Marijer, molim vas razmislite uh, o tome, zato što nije u redu razdvojiti građane Sjeverne Irske od Ujedinjene Braljevine. Uh, Hvala. vam. Ja živim u uh, Županiji na granici i mi smo u Irskoj strašno zabrinuti zbog Brexita i posljedica koje će to imati na naše zajednice. I ponekad se, uh, se pitam jesu li svjesni zagovornici Brexita što rade običnim građanima i kako će to utjecati na život građanima. Ne možemo se dopustiti nikad više povratak na čvrstu granicu i ne možemo dopustiti povratak u našu nasilnu prošlost. Ovo će imati eh, veliku štetu na eh, naše poljoprivrednike i te na našu eh, mogućnost da kupujemo kvalitetne i sigurne proizvode. I kao otac ne mogu shvatiti kako Britanci žele oduzeti mogućnosti mladima da se obrazuju i e, rade diljem Europske unije. Kao izabrani predstavnik zajednice bojim se što će Brexit učiniti našim e, zajednicama. Jako smo dugo pokušavali e, zaliječiti podjele iz prošlosti, a sada bi se mogli oni opet otvoriti. Ovdje stvarno nije riječ o egu, već o stvarnim posljedicama na živote stvarnih ljudi. I gospodine Barner, ja vam kao Irac stvarno želim zahvaliti na vašem radu i na vašim naporima. Nastavite na isti način. Moramo ići napred i ne treba nam Brexit ni malo. Hvala, prekoračili ste zadano vrijeme. Pascal Mangan sada ima riječ. Merci, euh, monsieur le président, monsieur... Hvala vam predsjedniče, povjereniče Barnier. Prije svega želim pozdraviti vašu predanost ovom važnom procesu što omogućuje Ujedinjenom kraljevstvu da bude samostalno, a Europskoj uniji da iziđe iz ovoga procesa netaknuta i nadam se snažnija. Ja dolazim iz jedne regije gdje se proizvodi vino. E, dakle, to je regija gdje se proizvodi šampanjac. E, inače, Britanci su prvi uvoznik E, potrošač šampanjca. Dakle, možete li pružiti jamstva našim prijateljima iz Britanije da će i dalje moći slaviti važne trenutke uz čašicu šampanjca, te pružiti jamstvo našim proizvođačima da će moći nastaviti sa izvozom tog proizvoda u Ujedinjeno kraljevstvo. Hvala. Erik Flajvol sada ima riječ.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 valja saslušati e, bojazni e, danskih ribara. 40% e, izlova dolazi iz europskih voda i zbog toga je jako važno da imamo vrlo jasan sporazum i o rubarstvu. I ja se nadam da ćete vi nastaviti raditi na jednaki način i u budućnosti. Lokalna tijela u gradovima na obali Sjevernog mora, jako nam je važno da je, mm, jako nam je važno se može nastaviti s ribolovnim aktivnostima u tom dijelu mora. Stoga se ja nadam da ćete mm, nastaviti kao i do sada. Hvala riječima kolega Diamond. Um, Hvala vam gospodine predsjedavajući. Ja sam konzervativac, ali proeuropski još od od kad smo potpisali uh, ugovor iz Maastrichta, tako da sam strašno isfrustriran zbog svega ovoga. No, htio sam postaviti jedno specifično pitanje. E, kad govorimo o lokalnim i regionalnim, e, zapravo u sporazumu o povlačenju se ne spominju lokalna i regionalna tijela, iako postoje specifične reference na, o suradnji na parlamentarnoj, ministarskoj, službenoj razini i razini civilnog društva. Dakle, budući da se mi bavimo mnogim praktičnim pitanjima, možete li nam e, potvrditi vašu potporu za daljnje sudjelovanje e, lokalnih i regionalnih e, tijela Velike Britanije u ovoj instituciji, dakle odboru regija, ali i u drugim institucijama Europske unije. Hvala lijepo. Sada ću dati mogućnost povjereniku barnjeu da odgovori na vaša pitanja. Hvala. Zahvaljujem svima koji su uzeli riječ. Gospodin Spajs, gospodin Antoni su malo čas progovorili o ekonomskim i ljudskim kontaktima. E, nama je svima žao zbog ove odluke, iako je poštujemo. I ja sam u uvodnom dijelu kazao da će Ujedinjeno kraljevstvo ostati u našem susjedstvu, ostaće naš prijatelj, saveznik i partner. Dakle, želimo očuvati to prijateljstvo, a radi se o tome da na jedan drugačiji način trebamo izgraditi gospodarsko partnerstvo i e, suradnju u području sigurnosti. Dakle, to mora biti na drugačijim pravnim osnovama s obzirom da se Ujedinjena kraljevina odlučila napustiti Europsku uniju. Koliko god to bude potrebno, ja ću raditi na izgradnji e, tih ambicioznih veza u svim područjima koja sam spomenuo. Gospodine Biukanan ne mogu e, ulaziti u internu raspravu koja se vodi u Ujedinjenom kraljevstvu vezano uz e, odnose sa Škotskom i Walesom. Ja sam razgovarao sa njihovim e, premijerima, ali mi ne možemo ulaziti u te interne rasprave. Naš jedini pregovarač je vlada u Londonu. E, kao i malo čas e, gospodin Simons je spomenuo ulogu i dijalog s regijama. U političkoj deklaraciji se predviđa strukturirani dijalog e, na parlamentarnoj i tehničkoj razini. To je sporazum između jedne države članice i Ujedinjenog Kraljevstva. Taj dijalog će se da kako baviti pitanjima od zajedničkog interesa, uključujući i regionalnu dimenziju, bit će i tematskih rasprava i bit će moguće rasprave na inicijativu, na vašu inicijativu između britanskih regija i regija koje se nalaze na teritoriju Europske unije. Dakle, to je ono što vam mogu reći u vidu jamstva da ćemo mi i Europska komisija i dalje imati sluha za vaše zahtjeve. E, da, nisam zaboravio taj posjet na ribarskoj brodici. Ja ću i dalje raditi na tome da dođemo do jednog uravnoteženog sporazuma, da kako on neće biti jednak ovim koji sada postoji, s obzirom da trenutno oni moraju osigurati pristup našim ribarskim brodicama i pristup e, prerađenim ribljim proizvodima na njihovom tržištu. Dakle, i ribarstvo je nešto o čemu će se morati pregovarati u okviru općih odnosa sa Ujedinjenim kraljevstvom. E, neki kolege su spomenuli oznake, zaštićene oznake podrijetla. Ja sam također obnašao dužnost ministra poljoprivrede u Francuskoj. Mi imamo brojne oznake izvornosti, ne samo za šampanjac. Sporazum koji smo e, postigli sa Ujedinjenom kraljevstvom omogućuje da se na duži rok omogući zaštita svih prava intelektualnog vlasništva i to se odnosi na svih 3000 proizvoda koji imaju oznaku e, izvornosti. Vi ćete moći nastaviti izvoziti šampanjac e, u Ujedinjeno kraljestvo, kao što ćemo mi moći nastaviti uvoziti škotski viski. Dakle, to je u drugom pravcu. Evo samo da navedem ta dva primjera. Gospođa Maran, htio bih samo podsjetiti da proizvodi koji nam dolaze iz trećih zemalja moraju ispuniti sanitarne mjere kojima podliježu svi proizvodi e, koji se stavljaju na tržište u Europskoj uniji. Što se tiče Gibraltara, vi ste spomenuli sporazum koji je dobio zeleno svjetlo svih 27 država članica, a to je da svi e, budući sporazumi Ujedinjenog kraljevstva koji se tiču Gibraltara moraju najprije dobiti suglasnost Španjolske. E, što se tiče e, Rotterdama, malo čas smo govorili o Hamburgu i o pripremnim radnjama u vidu Brexita. Znam da tamo postoji carinska služba koja, dakle, predviđa se 700 novih carinskih e, postaja u Nizozemskoj 400 u Belgiji, jer naprosto bit će novih kontrola, bez obzira što ćemo imati sporazum o slobodnoj trgovini, nultu e, carinsku stopu, neće biti kvota ako Britanci budu htjeli moći će se zadržati Carinska unija, trenutno to ne žele, no usprkos tome bit će kontrole proizvoda e, u skladu sa europskim e, propisima. Dakle, moramo se pripremiti za te kontrole. Svi sektori, sva poduzeća moraju biti spremni. Ja vam želim zahvaliti na svemu što se radi u regijama koje su najbliže Ujedinjenom kraljestvu gdje se i građani i poduzeća pripremaju na to. Isto tako, e, dakle, trebate voditi računa o obavijestima koje smo u tom smislu objavili. Govorili smo o istraživačkoj suradnji i Erasmusu. Ja sam e, doista čvrsto uvjeren da ćemo nastaviti suradnju na istraživačkim projektima, nastavit ćemo sveučilišnu suradnju ja sam nedavno primio Gustava Rusija, iz, koji je inače specijalist za istraživanja u e, području karcinoma. On je inače i ravnatelj jedne bolnice i on surađuje sa bolnicama u Europi, uključujući i bolnicu iz Cambridgea. I tu se dakle zajedno radi na istraživanjima e, u području karcinoma, tako da Isto vrijedi i za druge bolesti kao što su Alzheimerova bolest, no mi ćemo za tu novu suradnju morati odabrati jedan drugačiji pravni okvir nakon izlaska e, Ujedinjenog kraljevstva. E, neki kolege su spomenuli Irsku. Ja nisam zaboravio e, posjet od prije nekoliko mjeseci u Sjevernoj Irskoj. U Danganonu sam se susreo sa jednom skupinom žena Gospođo Fini, e, ja sam vidio upravo ovo što ste vi opisali, a to je da se u Irskoj ne govori samo o granici, carinskim kontrolama. Radi se o tome da građani Irske naprosto ne žele da ponovno dođe do napetosti. Oni žele mira. Taj mir je ostvaren zahvaljujući hrabrosti onih koji su imali e, tu odvažnost da se zalažu za mir i dobili su dvije Nobelove nagrade za to. Dakle, radi se o tome da europsko pravo služi kao potpora tom miru i mi moramo nastaviti raditi u tom smjeru. Moj odgovor bi bio potvrdan na vaše pitanje, bez obzira na to koju ću dužnost obnašati, ja ću predano raditi na tome da se E, podrži sporazum od Velikog petka i to u svim mogućim dimenzijama tog sporazuma. Mi smo inače e, postigli sporazum sa Velikom Britanijom, e, to je dobar sporazum za gospodarstvo čitavog otoka što uključuje i Sjevernu Irsku. Što se tiče backstopa, odnosno zaštitnog mehanizma koji kritizirate, to nije mehanizam koji će se nužno aktivirati, mi ćemo dati sve od sebe da do toga ne dođe, ali je tu kako bi se očuvali potrebni preduvjeti za održavanje mira. Želim također reći e, da smo spremni na pregovore o ambicioznom trgovinskom sporazumu, da kako uz puno poštivanje britanskih zahtjeva i našeg gospodarskih e, parametara. Međutim, to će također ovisiti i o sporazumu o razdruživanju. Dakle, sporazum o razdruživanju je nužan preduvjet ukoliko želimo započeti prijelazno razdoblje. Hvala. Sada još imamo pred nama veliki zadatak. Zapravo gotovo smo došli do kraja zadanog vremena, ali imamo još devet govornika. Ako budete doista kratki, možda će povjerenik Barnije ostati s nama još nekoliko minuta. A sada riječ odmah ima kolega Brigo Ezuelo. Bien, eh, gracias. Hvala vam. 26. svibnja, osim što ćemo imati izbore za Europski parlament, imat ćemo i općinske izbore, to je lokalne izbore u Španjolskoj. Htjeli smo vam prenijeti zabrinutost zbog nesigurnosti koja se stvara za 240 tisuća Britanaca koji imaju boravište u Španjolskoj, to posebice na obalnim područjima. U Murciji ih ima 3000, tamo ja dolazim. I tu ne govorimo više o turistima, tu govorimo o ljudima koji su e, naši susjedi, potrošači koji tamo plaćaju porez, posjeduju nekretnine, koriste usluge. Iako postoji mogućnost da britanski parlament ratificira taj sporazum, mislimo da nećemo uspjeti sve obaviti na vrijeme kako bismo tim ljudima omogućili da iskoriste svoja prava i svoje univerzalno pravo na biračko pravo do 26. svibnja. Nije nam baš jasno kakva je situacija u kojoj ne uspijemo dovršiti sporazum. Hoćemo li onda imati nekakav bilateralan sporazum sa Španjolskom, ali ni za to baš nema jako puno vremena. Tako da to je stvarno jedan, jedan vrlo velik problem. Hvala vam. Hvala lijepo. Durin Hudar sada ima riječ. Thank you, Mr. President. Mr. Hvala vam. Gospodine Barnier, ja sam bila stvarno privilegirana budući da sam mogla sudjelovati u radu odbora Rengija u proteklih nekoliko godina. I stvarno sam e, cijenila način na koji smo razmjenjivali informacije, kako smo rasli i učili jedni od drugih. I želim vam se svima ispričati zbog ove goleme štete koje radimo vama, ali i nama svih ćemo oštetiti. And I u protekle tri godine u Jednjenoj kraljevini stalno smo uključeni u rasprave, svađe i neviđenu e, manipulaciju od ekstremne ljevice i ekstremne desnice. Lažna obećanja, laži, a eto, sada i zastoj u parlamentu. Ja sam glasala za, moj grad je glasao za ostanak u Europskoj uniji i živim u regiji u kojoj unatoč tome što imamo na tisuću e, izvoznika, oni su glasali za izlazak. Naše a s druge strane e, u našim bolnicama i općenito zdravstvenom sastavu rade ljudi iz Europske unije. Molim vas učinite sve što možete, zaustavite ovaj proces e, zatražite da ljudi opet glasaju i molim vas pomognite nam da ostanemo u Europskoj uniji, milijuni bi vam bili zahvalni. Emil Bok sljedeći govornik. Mr. President, Mr. Gospodine predsjedniče, gospodine Barnier. Mm, Brexit je, kao što ste rekli, situacija u kojoj svi gube. Naravno, nije sada prilika da razgovaramo zašto smo došli u ovu situaciju, no neke stvari ipak iz ovoga moramo naučiti. Nikada više. Stoga bismo se trebali više usredotočiti na konsolidaciju Europske unije od dole prema gore, a ne samo obrnuto. Što to znači? Pa to znači da moramo više poslušati glasove naših ljudi, lokalnih, regionalnih uprava i naših građana naravno. druga stvar koju sam htio reći. Što sada? Našli smo se pred Brexitom ono što sada možemo učiniti jest samo ograničiti štete, dakle kontrola šteta. I zbog toga ste povjereniče stvarno odradili odličan posao na ovom sporazumu koji je doista najbolji mogući. Imam samo jedno konkretno pitanje. Što se tiče života 4,5 milijuna europljana koji žive u Velikoj Britaniji kakva će biti njihova prav, kakav će biti njihov pravni status u slučaju da se ne dođe do sporazuma? Zato što situaciju, ako budemo imali sporazum, e, i ako se svi s njime slože, imamo, no scenarij, ukoliko do toga ne dođe, ne. Gospodin Logan. Hvala vam, gospodine Barnier. E, također čestitam vam na e, ovom odlično odrađenom poslu sa boli u srcu moram reći da krećemo sa sljedećom fazom pregovora razvoda e, o sujednjenom kraljevinom. To će imati goleme e, štete i ozbiljne posljedice na, i na moju regiju, ali i na Europu. I bojim se da će to samo prouzrokovati još veći rast nacionalizama. Moramo i dalje objašnjavati Europskoj uniji, e, zadržati e, jedinstvo u Europskoj uniji Brexit ne znači kraj suradnje, to je početak nove faze suradnje i sa Ujedinjenom kraljevinom. I imam za vas jedno pitanje. Ranije ovog tjedna je jedan nezavisni odvjetnik suda izjavio da, Evropska, da Ujedinjena kraljevina može odustati od Brexita i pitam vas, ako Ujedinjena kraljevina dosta donese tu odluku, biste li e, je prihvatili natrag? U našoj regiji smo potpisali jedan sporazum i želimo održati tu suradnju na životu. Uh, apologies if I Ispričavam se, a e, ću ponoviti, e, Irska odbija Brexit. Milijuni e, proizvoda se izvode kroz luku Cork. Pristup tom mjestu treba biti očuvan. Moramo biti spremni na sve scenarije rješenja za Irsku, naročito geografski gledano, moraju biti povoljni za trgovinu. E, Irska mora biti uključena u novi koridor kako bismo imali pristup Sjevernom moru, Sredozemlju i francuskim lukama. To je važno. E, geografija je važna. E, moramo omogućiti poduzećima da posluju na francuskim, portugalskim, španjolskim E, teritorijama. E, također je vrijeme putovanja važno. Gospodine Barnje, e, molim da nas pomognete. Hvala lijepa. Sada riječ ima Margaret Lisman. Izvolite. Hvala lijepa. Dolazim malog grada na sjeverozapadu Engleske. Većina moga grada je glasala za Brexit Ipak eh, moj grad eh, daje inženjerske usluge za eh, Airbus i Rolls-Royce. To su naši najveći poslodavci. Stvari su se poboljšavale u posljednjih nekoliko godina zahvaljujući EU. Napuštanje Europske unije će nas ostaviti bez glasa u Europi i u našoj središnjoj vladi. E, bojim se za moj grad i za negativan e, učinak e, razlaza. Doći će do predrasoda, netolerancije. To već zapažamo. Što god bude ishod u parlamentu sljedećeg tjedna, šteta je već učinjena i za Veliku Britaniju i za Europu. Nadam se u drugi krug glasanja i za mogući preokret situacije. Zahvaljujem vam, gospodine Barnje, što ste uložili toliki trog u teškim uvjetima. E, Samuel Azopardi ima riječ, gospodine predsjedniče. Gospodine Barnje, dolazim e, iz Malte. Imamo e, jake povijesne veze sa Ujedinjenom kraljevinom. kao gradonačelik grada E, u ime e, britanskih e, građana koji su žive u mom gradu htio bih postaviti sljedeća dva pitanja. Nemamo li načina da zaštitimo britanske građane koji žele ostati u, na Malti? Oni su britanski građani, ali imaju pravo i u Europskoj uniji. E, da li e, možemo dati potporu onima koji bi želeli ostati u Evropskoj uniji? Dickland McDonald ima riječ. Izvolite. Hvala predsjedniče. E, neki političari u Velikoj Britaniji polažu veću važnost na moć nego na građane to će utjecati na e, buduće generacije ako ne bude e, sporazuma. U Sjevernoj Irskoj su e, neki protiv backstopa, ali ne shvaćaju li što će, kako će to utjecati na građane ako dođe do tvrde granice, ako nema backstopa. Nedavno je jedan od direktora jednog velikog poduzeća govorio o tome. Nakon divne suradnje sa Sjevernom Irskom na području kulture i e, baštine, vidimo da ta suradnja je sada ugrožena. Moramo svi raditi, gospodine Barnije, za, na dobrobit 27 država članica. Zahvaljujem vam na vašem trudu. A sada e, riječ ima naš kolega Gastislav Luka. Hvala lijepa e, gospodine Barnije. U Ujedinjenoj kraljevini živi do 70 tisuća slovačkih građana. ako govorimo o istočnoj Slovačkoj, e, tu imamo još e, najveći broj ljudi koji su otišli u Veliku Britaniju da nađu posao. Dakle, veliki e, broj naših građana živi u Britaniji. Njihov je pravni položaj sada ugrožen do sada je nejasno kako će stvari ispasti čak i u slučaju mekanog Brexita. E, e, istočna Slovačka je e, ovisi o dobrom sporazumu između Evropske unije i Velike Britanije. Ako dođe do tvrdog Brexita, onda će nakon prelaznog razdoblja doći nekoliko desetaka tisuća natrag u Slovačku. Stoga odbor e, regija mora predvidjeti takovu situaciju, mora uzeti u obzir učinke e, e, izostanka sporazuma. E, moramo e, predvidjeti e, konkretne situacije i pripremiti akcijske plan. Prekoračili ste vrijeme. Predlažem da odbor regija E, uspostavi posebni odbor koja će analizirati učinke Brexita i dade e, prijedloge za konkretna rješenja za naše regije, naročite one koje su najteže pogođene e, Brexitom. Prekoračili ste vrijeme. Sada dajem riječ posljednji puta gospodinu Barnijevu. Izvolite. Hvala vam predsjedniče. Prije svega nekoliko riječi upućenih gospodinu Alonzu. Vezano uz velik broj britanskih građana koji žive u državama članicama, ima ih 1,5 milijun. Ponavljam da će Ujedinjeno kraljevstvo postati treća zemlja, to je bila njihova volja. Britanski građani više neće moći sudjelovati u europskim izborima. Govorim o razdoblju nakon izlaska. Što se tiče općinskih izbora, to je bilo vaše pitanje, tu se radi o jednom drugom pitanju, naime svih naših 27 država članica samostalne su u donošenju zakonskih propisa kojima se dopušta građanima trećih zemalja da glasuju na lokalnim izborima. Međutim, to je u nadležnosti pojedinih država članica. Emil Brok, zatim gospodin Azopardi i gospodin Trinkard su spomenuli e, status građana sa obje, na obje strane mi smo pronašli jedno rješenje i to je bio prioritet e, Europskog e, parlamenta kako bi se zamčio siguran status 4,5 milijuna građana e, na, s obje strane granice. Dakle, imamo i 7000 talijanskih građana, 8500 poljskih građana, sve ukupno 3,5 milijuna naših građana koji žive i rade u Velikoj Britaniji i 1,5 milijuna Britanaca u našim državama članicama. Dakle, njihova socijalna prava će biti zajamčena do kraja prijelaznog razdoblja, dakle do kraja 2020. godine. Uh, ukoliko ovaj sporazum stupi na snagu, to će vrijediti za njih, članove njihove obitelji i to do kraja života, tako da mislim da je to vrlo pozitivno i jamči reciprocitet britanskim građanima. Da kako treba pričekati da sporazum stupi na snagu. Ne bude li sporazum stupio na snagu, gospodine Brok, e, ovo područje će biti i ostati za nas prioritet i u tom slučaju ćemo morati donijeti neke unilateralne mjere. No, trenutno ne radimo u tom ozračju i zapravo ne polazimo od te hipoteze. Mi se pripremamo i za tu opciju, ali e, pokušavamo doći do sporazuma za Brexit. Dorin Udart, želim reći da sam e, shvatio njezine osjećaje. Međutim, e, mi smo pokrenuli ovaj proces većina britanskih građana na referendumu se izjasnila za ovu opciju. Britanska vlada je nakon toga zatražila ne samo da iziđe iz Europske unije, nego i iz jedinstvenog tržišta te carinske unije. I to nosi sa sobom određene posljedice. Ja samo mogu reći da je to suverena odluka britanskog naroda i britanske vlade i osim toga to je jedna demokratska rasprava koja se vodi unutar Ujedinjenog kraljevstva. Mi to poštujemo, mi iščekujemo konačni ishod. E, kao što sam rekao, britanska vlada je pokrenula pravni postupak za izlazak iz Europske unije. E, gospodin Logan je spomenuo, govorio o posljedicama isto je rekla Emil Bok. Dakle, mi moramo biti svjesni da je proces europskih integracija fragilan u svakom trenutku. Nas e, objedinjuju određene vrijednosti. Jedinstveno tržište nije samo prostor slobodne trgovine, on je mnogo više od toga i Britanci ponekad to ne shvaćaju. Mi, zahvaljujući jedinstvenom tržištu, imamo ekosustav normi standarda za zajedničke proizvode, postupaka certifikacije zajedničkih propisa, zajedničkog nadzora za financijsko tržište i iznad toga postoji e, jedan sud koji ima nadležnost za to. Dakle, to je mnogo više od jedinstvenog tržišta i to je načelo koje nam je svima vrlo e, važno i to poštuju i zemlje poput Kine i SAD. I to je zapravo jedan prostor ekonomskog suživota 500 milijuna potrošača i 20 tisuća trgovačkih društava. Tako da mi ne možemo naprosto to razgraditi u trenutku izlaska Ujedinjenog kraljevstva iz Europske unije. Dakle, oni su dali svoj doprinos izgradnji tog sustava zajedno s nama i mi očekujemo da oni to poštuju kao što i mi poštujemo njihovu odluku da postanu samostalni. Dakle, gospodine Logan, kao što ste i sami rekli, mi na samom početku moramo e, ponovno potvrditi europski projekt i e, pokušati bolje odgovoriti na bojazni građana. Neću komentirati e, odluku Suda Europske unije koja mi nije poznata, koja će biti objavljena u ponedjeljak ujutro u 9 sati ujutro, koliko mi je poznato. Gospođa Ford je spomenula posljedice Brexita u Irskoj. Rekao sam da Brexit nema nikakvu dodanu vrijednost, no najviše će se negativno odraziti upravo na Irsku, budući da to stvara problem za jedan mirovni procesi postoji opasnost od regresije, tako da smo mi zajedno sa Velikom Britanijom i vladom u Dublinu predani održavanju procesa od Velikog petka. Zahvaljujem e, irskom premijeru i svim ministrima koji su do sada sa nama surađivali u prijateljskom ozračju isto tako što se tiče koridora i veza između Sjeverne Irske i ostatka Europe, mi smo svjesni mogućnosti, svjesni smo što se može poči, u, tu učiniti. E, povjerenica za promet, e, gospođa Bulc, upravo radi na tim pitanjima. Zatim, e, govorilo se o posljedici na Rolls Royce u vrijednostnom lancu. Neću E, komentirati unutarnju politiku Velike Britanije, međutim e, za britansko gospodarstvo Rolls-Royce jedna velika tvrtka, međutim nećemo moći nastaviti poslovati kao do sada jer će izlazak Velike Britanije e, utjecati i ponekad se negativno odraziti na vrijednosni lanac. Želim zahvaliti gospodinu McDonaldu. Mi smo pokušali doći do najboljeg rješenja za Irsku za otok Irsku i nadam se da je ovaj rezultat e, nešto što će pozitivno utjecati na gospodarstvo na tom otoku, iako moramo voditi računa i budno pratiti razvoj događaja i posljedice koje će Brexit imati na Irsku. E, ja se nadam da sam odgovorila na sva vaša pitanja. Radna skupina na čijem sam čelu bit će i dalje na vašem raspolaganju. Budete li imali neka konkretna pitanja ili putem vašeg predsjednika. Možete mi se također obratiti izravno i ja ću e, nastojati odgovoriti na sva vaša pitanja. Zahvaljujem još put članovima odbora regija, na pozornost Cher monsieur Barnier, vous voyez à l'applaudissement que vous avez Hvala, dragi gospodine Barnjevo. Vidite e, kako reagiraju članovi odbora regija ovim aplauzom koji je doista na visini zadatka koji ste obavili i hvala vam što ste ostali gotovo pola sata duže nego što je bilo dogovoreno. To je za nas bilo doista dragocjeno. Svi članovi koji su htjeli imali su priliku uzeti riječ. E, želimo vam mnogo sreće u nastavku vašeg rada i evo vratili ste nam se sa ovim povijesnim dokumentom i mislim da smo spremni za budućnost, a vidjet ćemo kako će se ona odigrati. Hvala vam i mnogo sreće u nastavku rada. Dragi kolege, gotovo smo došli do kraja sjednice. Znam da nemate nikakvih prigovora kada je riječ o imenovanju novih članova predsjedništva. Dobili ste popis njihovih imena. Želim vas također izvijestiti o novim članovima. E, sljedeći sastanak će se održati 6. i 7. veljače. Hvala vam. Hvala svima koji su dali svoj doprinos u pripremi ovog zasjedanja. Imali smo mnogo posla, ali mislim da smo postigli dobre rezultate. Zahvaljujemo također i prevoditeljima. Želim svima ugodne blagdane dobro se odmorite, pred nama je još mnogo posla u ovoj posljednjoj godini našeg mandata. Hvala.